Okay, uh, Možemo početi. Najprije vas želim izvijestiti da gospodin Venizelos, ministar vanjskih poslova Grčke, koji je predviđen na rasporedu sutra u 11.30, da je odgodio posjet i doći će u ponedjeljak 14. travnja u Strasburu. Parlamentarni samit između Europske unije i Afrike se odvija danas i sutra u Europskom parlamentu. Kolega Michael Geller koji predsjeda izaslanstvo Europske unije u pan-afričkoj skupini je direktno uključen u to. Kao što znate, taj sastanak je vrlo bitan, a događa se prije četvrtog samita između Europske unije i Afrike koji će se održati kasnije u nazočnosti visoke predstavnice za vanjsku politiku. Dakle, sljedeći sastanci imamo e, zapisnike iz 10. 11. veljače, 17. veljače, 27. veljače, 3. 3. 10. 3. i 17. 18. 3. Ako nema nikakvih primjedbi, onda su zapisnici usvojeni. I sada prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda, a to je analiza e, ustavotvornog postupka u Egiptu te e, razvoj događaja u Libiji vezano uz donošenje ustava. Imamo dva stručnjaka, gospodina Majer Rezendea, izvršnog ravnatelja udruge Democracy Reporting International. Ta organizacija radi analizu i političkog e, procesa političkog sudjelovanja kao i Jorg Fetke, koji je profesor na pravnom fakultetu Tulane u SAD-u i on je napravio jednu zanimljivu analizu ustavotvornog procesa u Egiptu i Tunisu, dakle paralelni pregled situacije. On će nam također nešto reći o situaciji u Libiji. Gospodine Rezende, imate riječ na 10 minuta, nakon toga će riječ uzeti profesor Fetke na još 10 minuta, nakon toga ćemo imati pitanja i odgovore. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih htio nešto reći o analizi koju smo proveli vezano uz egipatski ustav. Dakle, bavit ću se samim sadržajem, a ne postupkom donošenja ustava. Govorit ću o predviđenom e, ustroju države, o ulozi vojske, nekoliko riječi o katalogu ljudskih prava i o odnosu između države i religije. Da krenemo od državnog ustroja. Dakle, tu su članci koji se tiču parlamenta. Predviđena je određena razina neovisnosti u Ustavu. Ukinut je gornji dom, vijeće Šura, što je dobar potez budući da Šura vijeće nije imalo toliko smisla u Egiptu, budući da to nije savezna država i smatralo se da je to e, dom čija je svrha kontrolirati rad donjeg doma u slučaju problema. E, zatim u ovom ustavu se zadržava pojam e, toga da predsjednik imenuje 5% zastupnika u parlamentu. Mi smatramo da to nije u skladu sa trodiobom vlasti. Na papiru e, sustav izgleda kao polupredsjednički sustav, ima predsjednika vlade i predsjednika. E, predsjednik imenuje predsjednika vlade, međutim e, potrebna je podrška parlamenta, to je u redu. Međutim, postoji neki drugi članci koji ukazuju na to da predsjednik ima snažnu ulogu i temeljem novoga ustava, Zašto? Zato što e, prije svega može biti nazočan na svim sastancima vlade. Zatim vlada određuje i kreira javnu politiku u suradnju s predsjednikom, dakle riječ je o zajedničkim ovlastima, e, što dovodi do određenih problema u smislu odgovornosti. Predsjednik može uložiti veto na zakonske propise, a to se može prevladati samo dvotrećinskom potporom zastupnika. Dakle, to je jedan mehanizam koji postoji u SAD-u, međutim tamo je sustav upravljanja bitno drugačiji, to je predsjednički sustav i zakonodavno, e, zakonodavna tijela imaju snažnu ulogu. Prema tome tu imamo još e, e, osnaživanje uloge i dužnosti predsjednika. Na kraju predsjednik može djelovati bez supotpisa predsjednika vlade. To je nešto što je poznato iz francuskog ustava. A, dakle, radi se o tome da se predsjednik treba uskladiti u radu sa predsjednikom vlade. To nije tako u ovom egipatskom ustavu. Nekoliko riječi o pravosuđu. Dane su izjave u smislu neovisnosti sudaca. Egipat ima tradiciju aktivnog pravosuđa. Međutim, ništa se ne govori o nekim drugim tijelima u pravosuđu što bi trebalo bolje definirati i naravno to će se definirati kod donošenja specifičnih zakona. Ministar pravosuđa također ima određenu ulogu kada je riječ o financiranju i upravljanju sudova. Vidjet ćemo kako će se to odvijati u budućnosti. Iz svega ovoga možemo zaključiti sljedeće. Dakle, postoji trend u Egiptu i drugim zemljama da sustav koji djeluje kao polupredsjednički sustav zapravo postane de facto predsjednički sustav. Na papiru je, su dane velike ovlasti predsjedniku, tako da imamo razloga vjerovati da će na terenu on imati još veće ovlasti. E, parlamentarni e, zakonski, e, zakonski okvir za izbore vjerojatno će dovesti do fragmentiranja parlamenta. U tom slučaju bi uloga predsjednika bila još snažnija. Nekoliko riječi o ulozi vojske. Vojska je od uvijek imala značajnu ulogu u Egiptu. Ovim ustavom je zapravo su zacementirane brojne nadležnosti i ovlasti koje vojska već ima. E, dakle, to je sada ugrađeno i u ustavne odredbe. Ministar obrane mora dobiti odobrenje Vrhovnog e, vojnog vijeća, to je najviša civilna instanca koja nadzire rad vojske. Dakle, oni moraju dati odobrenje u skladu sa željama vojske. Zatim nacionalno obrambeno vijeće u kojeme se nalaze viši vojni dužnosnici i civilni dužnosnici ima vrlo široke ovlasti, dakle zadužen je za sigurnost zemlje, a to može značiti mnogo toga. Prethodnih godina smo vidjeli da su brojni civili izvedeni pred vojne sudove, nisu pritom imali postupovna jamstva kod suđenja i ovim ustavom se zapravo daje potpora takvom pristupu. Prema ustavu e, proračun se za vojsku se ne e, razmatra, naime to iz proračun za vojsku je izuzet e, i ne raspravlja se u parlamentu, prema tome tu ne postoji demokratska kontrola nad tim dijelom. Zatim ljudska prava, tu e, se bilježe određena poboljšanja u odnosu na Ustav iz 2012. godine. E, bolje je formulirana jednakost među spolovima, to pozdravljamo. Isto tako se poziva na jednaku zastupljenost, što je također pozitivan pomak. Zatim govori se o slobodi vjerovanja, ali se ne govori o slobodi vjeroispovijesti kao takve. Dakle, institucionalno vjera nije zaštićena, nego je svedena na slobodu vjerovanja, što je pojedinačna sloboda. U Egiptu postoji pitanje odnosa sa drugim e, vjerama, međutim to nije E, riješen ovim ustavom. Zatim postoji jedan članak koji se tiče slobode izražavanja misli i slobode misli, međutim tu postoje ograničenja, dakle ne u ovom konkretnom članku, ali i u nekim drugim člancima. Zatim sloboda udruživanja postoji, međutim rečeno je da političke stranke da se ne bi trebale temeljiti na vjeri, što zapravo se govori o tome da to e, dakle malo je neobično da stranka ne bi trebala se referirati na vjeroispovijest negative e, difference to Tunisia no Dakle što se tiče e, Tunisa nema članak o ograničenju ljudskih prava. u prošlosti je se događalo da su e, ljudska prava ugrožena premda u samom tekstu Ustava e, su stvari dobro bile dobro postavljene. Na kraju bih htio nešto reći o odnosu između države i religije. Ustav iz 2012. godine koje je usvojila većina zastupnika muslimanskog bratstva je vrlo kontroverzan. Tu se institucionalizirao islam i određeno tumačenje islama. Taj članak je uklonjen iz novog teksta Ustava. Umjesto toga imamo e, klauzulu o širijatskom pravu. To je nešto što je oduvijek postalo u Egiptu. Ne oduvijek, ali od, nego od 1980 godina, što znači da su načela širijatskog prava glavni izvor za donošenje zakona. U um, uvodnim odredbama Ustava govori se o odluci Ustavnog suda 80. i 90. godina prošlog stoljeća, a vezano uz ulogu Islama. U tim presudama se uh, donekle ograničava utjecaj islamskog nauka uh, i utjecaj na zakone. Međutim, uh, iz demokratske perspektive to još uvijek predstavlja određene probleme jer postoje neka stroga pravila u islamskom pravu e, koje demokratski nastrojen zakonodavac ne može mijenjati. Prema tome, ovlasti zakonodavca su ograničene spomenutim odredbama. Htio bih zaključno reći da je prema našem mišljenju ovaj ustav nešto što zapravo predstavlja kontinuitet u odnosu na prethodne ustave, ono što nas najviše brine je uloga vojske i e, snažna uloga predsjednika te e, međusobna veza između jednog i drugog. Hvala. Ponekad e, prilagođavamo stajalište predsjednika ovisno o tome tko će nastupiti na tu dužnost. U redu, hvala. Sada ima riječ profesor Fetke. Hvala gospodine predsjedavajući. Dobro, sada je uključen mikrofon. Hvala gospodine predsjedavajuće. E, predsjedavajući dame i gospodo. U ovom ograničenom vremenu htio bih obraditi tri područja. Kao prvo, htio bih iznijeti nekoliko općih komentara o razlici između Libije i s jedne strane, te Tunisa i Egipta s druge strane. I više ću govoriti o Libiji i o tome kako se to može staviti u kontekst procesa u Egiptu i Tunisu. E, također ću nešto reći i o tome što možemo očekivati i kakvi se rezultati polako pojavljuju u Libiji vezano za ovo područje. Htio bih samo reći da su od mene zatražili da usporedim situaciju u Egiptu i, Tunisu. Međutim, moram reći da je preuranjeno reći što će se dogoditi u Egiptu i Tunisu. Ustav je donesen prije samo dva do tri mjeseca, a što se tiče Iraka, tamo je situacija pokazala da je za promjenu ustava potrebno vrijeme, dakle donošenje novog ustavnog poretka je nešto što zahtjeva vrijeme. I vidimo u slučaju Iraka da, da su bile potrebne mnoge godine, čak jedno desetljeće da dođe do promjena, a promjene sada nastupaju. Prema tome, dakle, sada smo još u ranoj fazi. Drugo, Smatram da je e, Libija drugačija od Egipta i Tunisa i to u nekoliko aspekata. Kao prvo, nema središnjih institucija, što može biti prilika, ali može biti i opasnost. To je prilika zato što nam daje odrišene ruke, dakle to je neka vrsta carte blanche i autori novog e, ustava ne mogu se oslanjati na Bog zna što. Postoji ustav iz 1951. godine i to je prilično sofisticiran tekst, međutim sada je zastario i sastavljen je za potrebe monarhije u vrijeme kada su odredbe o ljudskim pravima imale drugačiju ulogu, prema tome ne može se autori se ne mogu naslanjati na taj tekst u čitavom procesu, za razliku od Egipta i Tunisa. Situacija je vrlo značajno pitanje. Libiju bi bilo bolje uspoređivati sa Irakom u smislu sigurnosti. E, zatim nedostatak središnje kontrole e, u zemlji sigurno će također imati utjecaj na čitav proces. Zatim e, religija bi možda mogla biti manje bitna e, u slučaju Libije nego što je to bio slučaj u Egiptu i Tunisu. Htio bih ukazati na jednu odredbu iz starog ustava iz 1951. godine, govorimo o libijskom ustavu. E, tom odredbom se svim vjerskim zajednicama daje velika razina slobode e, i to je dosta neobičajeno za čitavu regiju. Kada bi se autori novoga ustava vratili na te odredbe, odredbe mislim da bi to bilo vrlo pozitivno u smislu nekakvih vjerskih tenzija. Tranzicijska pravda i pitanje nacionalnog jedinstva mogli bi biti značajnije pitanje u Libiji nego u Egiptu i Tunisu. Libija bi mogla biti na rubu raspada, ovisno o tome kako će teći pregovori i do kakvog će se rješenja doći na kraju procesa. To je povezano sa načelom decentralizacije, a moguće i E, federalnog ustraja u Libiji, no vratit ću se na to kasnije. I na kraju, što se tiče resursa, Tunis i Egipat su relativno siromašne zemlje u usporedbi s Libijom koja je relativno bogata resursima, dakle to je prednost jer postoji izvor prihoda. S druge strane, mogući su sporovi kada je riječ o upravljanju prihodima od nafte i plina i to će snažno utjecati na bilo kakvu vrstu federalnog ili decentraliziranog ustroja e, koji bi se mogao uspostaviti u toj zemlji. Dakle, resursi su s jedne strane pozitivna stvar, ali isto tako mogu predstavljati i rizik ako pogledamo kakva je bila situacija u Iraku. Što se tiče odvijanja samoga procesa, karakteristično je za arapske zemlje da komprimiraju proces sastavljanja ustava u što kraće vrijeme. Sjećam se kako je bilo u Iraku, rečeno je sastavit ćemo ustav za šest mjeseci, na kraju je to skraćeno na četiri mjeseca pa na tri mjeseca. Rok se skraćivao e, s obzirom na sigurnosnu situaciju koja je utjecala na čitav proces, to je bilo isto tako je kratko trajalo i u Egiptu i tijelo koje je bilo zaduženo za sastavljanje ustava na temelju preporuka odbora stručnjaka moralo je i zaobići neka pravila i zapravo se moralo komprimirati to vrijeme kod sastavljanja ustava. U Tunisu je pristup bio drugačiji, djelomično i zbog političke situacije, proces je duže trajao. Finalna faza je bila kratka, ali ukupno je proces trajao mnogo duže. I sada bih se htio svrnuti na, na činjenicu da je Libija izvukla iz toga i neke lekcije. trenutna ustavna deklaracija je inicijalno predvidjela vrlo kratak rok, međutim to je produženo za četiri mjeseca i sada imamo naznake da su autori ustanovili da je taj rok prekratak, tako da bi se to moglo protegnuti na 18 mjeseci. Nadam se da hoće iz niza razloga i e, to bi zapravo onda bila neka preslika iskustva iz Tunisa. E, znači, e, iskustvo iz stranih zemalja, stručnost, nemam toliko očekivanja u tom smislu bio prijedlog da se sastavi plan B u slučaju da taj proces donošenja ustava ne urodi plodom, dakle ukoliko se Ustav ne donese ili ne sastavi u kratkom roku kao što je predviđeno, trebao je postojati plan B. I odbor je bio ponosan što je sastavio preporuke e, bez zapravo korištenja iskustva izvana. Međutim, smatram da je to zabrinjavajuće i Tunis bi mogao poslužiti kao dobar protuprimjer jer u tom procesu izrade Ustava e, uzeta su u obzir iskustva iz drugih zemalja, ne otvoreno, e, ne na način da su strani stručnjaci pozvani e, da iznesu svoje izlaganja, međutim bilo je kontakata i autori Ustava su sudjelovali na raznim događanjima i konferencijama nekih organizacija gdje je bilo i e, stranih stručnjaka. Mislim da je to bilo jedno pozitivno rješenje u Tunisu, no ne mislim da u Egiptu da nije bilo toliko upliva izvana. Zatim tu je bitno i bitna je i sposobnost postizanja kompromisa. Tunis je prošao kroz taj proces i civilno društvo je objedinilo strane. E, e naravno znamo šta se dogodilo u Egiptu, što je bilo sa muslimanskim bratstvom tamo. E, i to je bilo potrebno da bi se strane ponovo sjele za stol, da bi se došlo do kompromisa. Međutim, bitno je da se pokrene taj proces traženja kompromisa i nadam se da će to biti slučaj i u Libiji. Autori i političari su e, tijekom e, mjeseci rada prilagodili svoj rad e, razvoju događaja, pritisku, razmatranju mogućnosti federalnog ustroja. Dakle, jedan primjer bi bio da odbor zadužen za sastavljanje ustava koji će se sastati u travnju predstavi tri regije u Libiji. Dakle, to je bilo jedno od kompromisnih rješenja i na taj način su uzete u obzir kritike da bi se stare regije mogle krivo predstaviti, odnosno da ne bi bile dobro zastupljene s obzirom na raspodjelu e, stanovništva u e, Libiji, tako da bi oni na zapadu, koji žive na zapadu, imali veći upliv kod sastavljanja ustava. E, čini mi se da u Libiji postoji taj, ta želja za kompromisom i to svakako daje nadu. Zatim, e, isto tako izmjene Ustava, e, dakle kada govorimo o izmjenama Ustava u regiji, to je nešto što se možda precijenjuje, jer broj izmjena Ustava, ako pogledamo u proteklih deset godina, zapravo je bilo malo izmjena Ustava. E, dakle, postavlja se pitanje da li postoje kultura analize ustavnog procesa i e, korištenja mehanizma izmjena i dopuna ustava u svrhu unapređenja i poboljšavanja samog ustavnog teksta. E, prerano je reći hoće li Libija isti, ići istim putem, međutim ova ustavna deklaracija je do sada već bila mijenjana E, u svrhu prilagodbe daljem razvoju događaja. Mislim da je to hrabruće umjesto da se pravila zaobilaze e, postoji dakle ta otvorenost prema mijenjanju pravila. Dakle, e, ako pravila ne funkcioniraju ide se na izmjene ustava i smatram da je to hrabrujuće i to mi daje nadu da će ovaj proces u Libiji dobro proteći. Nekoliko riječi o mogućem ishodu. Mm, ključno će biti tri područja, zaštita ljudskih prava, zatim budući e, ustroj izvršne vlasti i treće bitno pitanje koje će dominirati pregovorima je pitanje decentralizacije, odnosno eventualnog federalnog ustroja. E, možemo o tome više reći za vrijeme u odgovoru na vaša pitanja. Htio bih samo iznijeti nekoliko komentara prije zaključaka. Što se tiče federalnog ustroja, to nije nešto što dobro funkcionira u arapskom svijetu. Vidjeli smo što se dogodilo u Iraku, to je sustav koji je deklarirano e, federalni, međutim to nije zaživjelo, sada se kreće u tom smjeru. Dakle, e, federalizam se teško ukorijenje u tom dijelu svijeta. E, administrativna decentralizacija je nešto drugo i postoje snage u Libiji koje se zalažu za administrativnu decentralizaciju. Ako pogledamo odredbe u Ustavu Tunisa i Egipta vidjet ćemo da e, nema mnogo odredbi e, koje se odnose na administrativnu decentralizaciju ili pak na federalni ustroj. Dakle, sve se kreće nekakvim sred, u sred, ustrojem središnje vlasti. Dakle, ne znam kako će se stvari odvijati u, u Libiji. Tu je pitanje nejednako raspodijeljenih resursa i to će sigurno stvarati pritisak za većom federalizacijom. Zatim što se tiče izvršne vlasti i ustroja izvršne vlasti, teško je predvidjeti kojim će smjerom Libija krenuti. Kolege su spomenuli polupredsjednički sustav u Egiptu i slažem se s kolegom kada kaže da polupredsjednički sustav u tom dijelu svijeta zapravo vrlo često skrenuo jedan autoritarni predsjednički sustav. Dakle, predviđam da će se tako stvari radvijeti u Egiptu. Što se tiče Libije, tu su stvari još e, otvorene. Dakle, neki e, žele da se ide tim e, smjerom, da postoji snažna centralizirana izvršna vlast i da predsjednik ima ovlasti, ali isto tako postoji jednako e, snažne struje koje se zalažu za e, parlamentarnu egzekutivu. E, dakle, izvršna vlast koja ovisi o parlamentu i postoji ona struja koja će pokušavati održati status quo. Dakle, Libija bi mogla krenuti drugačijim putem od Tunisa i od Egipta. Hvala. Hvala vam i vama. Ana, maš riječ. Hvala vam. Ovo su bile jako zanimljive izjave. Žao mi što više kolega nije nazočno. Kada je riječ o Egiptu, dijelim vašu brigu kada je riječ o jakoj ulozi koju igra vojska. Činjenicu da je ministra obrane kontrolira vojska. I to zasigurno nije obilježje demokratskog sustava. Nije samo po sebi predsjednički sustava, ali vidimo da vojska ima vrlo jaku ulogu. Gospodine Majer, htjela bi da nam kažete nešto više o šerijatskom odnosu ženskih prava i šerijatskog prava. od e, nemira na trgu Tahir, to, to je nešto što nas jako zabrinjava. E, žene su predmetom, e, bile predmetom napada od početka ovih nemira, žrtve nasilja koje se nije istražilo. Kako vi gledate e, način na koji su zaštićena, odnosno nisu zaštićena temeljna ženska prava? Bez obzira na to što se čini da je šerijetsko pravo e, nešto bolje usklađeno sa poveljom u temeljnim ljudskim pravima nego što je to prije bio slučaj. Jedan od aspekata širijetskog prava je postojanje smrtne kazne, pa također i tjelesno kažnjavanje. Sutra će nas posjetiti egipatski ministar vanjskih poslova i zasigurno će mu e, brojni govornici postaviti pitanja vezanih uz stotine ljudi koji su osuđeni na smrt nedavno. Ne samo zbog pravosudnih implikacija, već i zbog političkih implikacija. Govori se o 500 ljudi koji su pripadnici muslimanskog bratstva, a koji su osuđeni na smrt. Prema postojećem zakonu u toj zemlji to će možda biti sudbina još tisuća drugih ljudi. Slažem se s podjelom koji ste napravili kada ste govorili o e, Tunisu i Egiptu s jedne strane i Libiji s druge. Mislim da bi Libija mnogo mogla naučiti iz tuniškog procesa. I jasni su mi problemi koje ste istaknuli i vi ste tu situaciju uspoređivali s onom u Iraku, govorili ste o lošim aspektima vezanim uz sigurnost. Libija je bila poznata kao mjesto na koje su se odlagalo, odlagalo oružanje. Nije reformirala svoj obrambeni sektor, dakle ne govori se samo o centralizaciji političke vlasti, već su tu implikacije koje se tiču vojske i obrane. Te je teritorij eh, Libije postao plodno tlo za razne terorističke skupine. Vidimo da se u toj zemlji islam živi na nefundamentalistički način. Vidimo da zemlja može živjeti svoj religiozni život na drugi način, naročito kada je riječ o pravima žena, te se tu Libija ističe. Mislim da će situacija utjecati na ustavni na politički proces kao što ste sami istaknuli. Želim vas pitati i kako gledate na koncept šerijatskog prava na veze sa ženskim pravima. Može li se uvesti tuniški model ili će se uvesti nešto još negativnije? Također ste spomenuli e, predstavnike u regija. Međutim, postoje problemi, vezani uz e, druge manjine i kako se izlazi na kraj s tim pitanjima. Vidimo i nemire koji su na, do kojih dolazi u blizini naftnih e, platformi. To se naročito odnosi na manjinu Mazir. Hvala vam. Hvala vam. Imate svaki pet minuta unutar kojih možete odgovoriti na postavljena pitanja. Izvolite. Gospodin bi trebao uključiti mikrofon. That's um, first of all, I would just like... Prije svega bih htio istaći da se slažem sa onim što je rekao kolega, oba tri procesa. Mi smo kao organizacija bili uključeni u sva tri slučaja, pa sada i u Libiji. Uvidjeli um, smo otvorenost u Tunisu za ovu vrstu suradnje, to je bilo poprilično zrelo, mogli smo uspoređivati informacije. Te smo donijeli zaključak da je posrijedi zreli postupak razmjene i pregovora i to je važno imati na umu kada se govori o stvaranju Ustava. To je poučni trenutak u demokratizaciji, to obuhvaća društvo, medije i to je proces u kojem se uči kako demokracija funkcionira. Riječ je o vrlo zbijenom procesu. To nije model za uspjeh. Da odgovorim na vaša pitanja, u vezi sa šerijetskim pravom. Postoje odredbe ovog prava u svim arapskim zemljama, osim u Tunisu ili mislim sada Libanonu. Kao odvjetnik možete ih tumačiti na različite načine. Možete se baviti moralnim aspektom to poručuje članovima parlamenta i sucima, imate to na umu kada donosite zakon ili može imati nešto teže značenje. Mislim da su u Egiptu odabrala i srednji put uvodne odredbe Ustava ističu da je širjetsko pravo u osnovi Ustava, a njegove osnove se nalaze i u pravilniku Ustavnog suda. Presude ovog Ustavnog suda su istaknule da su se odrebe odnosile prije svega na zakonodavca. Govorili su o zakonu koji je podrađen šerijatskom pravu. Međutim, postoje neka načela u šerijatskom pravu koja su vrlo jasna, koja se nalaze u Kuranu odnosno izjavama proroka i kada je o njima riječ ne može biti kompromisa. Ja nisam stručnjak za šerijatsko pravo, ali jedan od e, primjera je da kćeri nasljeđuju manje od sinova i to je vrlo strogo pravilo. To se nalazi u članku 11 e, egipatskog sustava kojim se želi postići ravnopravnost između muškaraca i žena u svim eh, pravima. Mislim da je sada na parlamentu i na eh, sudu da odrede kako postići ravnotežu između ovih eh, možebitno kontradiktornih odredbi. Kada se govori o, o zastupljenosti žena, tu je situacija pozitivna, predlažu se potrebne mjere da se osigura određen broj zastupnika, zastupnika ženskog spola u parlamentu, one mogu obavljati javne dužnosti, goreti u državnoj službi, u pravosudnim tijelima i to bez ikakve diskriminacije. Za sad je situacija dobra i poprilično eksplicitna. E, to se možda neće dogoditi već sutra, ali postoji obaveza da se radi na postizanju ravnopravnosti. Mm, jedan element koji je kritiziran, to se nalazi u trećem stavku, to je zaštita majčinstva i djece. Odnosi se i na starije žene i na ugrožene skupine žena. A to bi se moglo koristiti i kako bi se isključila ideja ravnoteže koristeći ideju da žena ima posebnu e, poziciju u društvu kao majka, to bi moglo dovesti do drugačijeg postupanja prema ženama, međutim to, je, e, to se tek treba ustavno protumačiti. Hvala vam. Hvala. Izvolite, profesor, profesore Fitke. There we go, there we go. Yes, uh, Hvala vam na pitanjima. Počet ću sa sigurnosnom situacijom u smislu pouka. U Libiji postoji želja da se smanji utjecaj vojnih snaga na ustavi na njegovu praktičnu primjenu. Mislim da je to prava lekcija prava pouka i mislim da je to jako pozitivno. Uvodi se privremena odredba koja o tome govori. to postup stvara svojevrsni vakum za središnje vojna tijela i to može omesti cijeli postupak. pojedinci bi mogli imati koristi od širenja oružja i sl. Kada je riječ o lekcijama, tada bi vojska trebala imati ograničenu ulogu u ulozi, ograničenu ulogu u životu države kada ste govorili o ljudskim pravima. Zbilja je impresivno da je Egipat izostavio odredbe o pravu na život iz eh, svog eh, zakonodavnog prijedloga. To je ono što zabrinjava. Ja vidim drugačiju situaciju u Tunisu i nadam se da će Libija zauzeti tuniški pristup kao model koji će slijediti. Ako pogledamo Ustav iz 1951. usporedimo ga eh, sa zakonima koje imamo sada, oni su poprilično slični uz jednu glavnu razliku. Bez ograničavajuće klauzule. I to me dovodi do pitanja ljudskih prava, to se tiče i ženskih prava. Zaista se nadam da će se ideja koja je prihvaćena u Tunisu, a to, je zaštita ljudskih prava, njihova konceptualizacija, da ona neće ovisiti o stotinu, dvijestotine eh, odredbi koji se tiču toga. Možemo imati vrlo kratki ustav. Ako pogledate zaštitu ljudskih prava izvan dugih zakonodavnih popisa ukoliko razmislite koje su ograničenja za zakonodavca kada je riječ o poštovanju ljudskih prava. Ja mislim da će, tu, da će se tu tuniški model proširiti na Libiju, to bi zbilja bilo sjajno. Govori se o ideji proporcionalnosti u ovim zemljama. Ne znam hoće li to biti situacija u Egiptu, ali vidjet ćemo kakav će biti ishod. Kao ustavni, ustavno načelo to se nalazi tamo i za mene je to pozitivan znak. Kada se govori općenito o religiji, a to sam naveo u svom uvodnom izlaganju i ustavu iz 1951. E, religija države je islam. To će biti uvijek tamo te će religija utjecati na to kako tijela javne vlasti, zakonodavac organiziraju život, odnosno uređuju društvo. To dovodi do niza ustavnih pitanja o primjeni Ustava, o zakonskih odredbi, a članak 192 Ustava e, veli da se garantira sloboda vjeroispovijesti i to već 1951. To je bilo vrlo dobro. Postoji veliki fokus na ovaj ustav 1951. ne zbog zaštite ljudskih prava, već zbog e, načela federalizma. Ovaj ustav iz 1951. ovisi o umjeću regija koje se bave administrativnim zakonima, odvajaju, poštuju odvajanje ovlasti. Međutim, kada je riječ o vjeri, Islam će biti centralna religija u Libiji, međutim nadam se nešto umjerenijoj verziji to zato što tamo postoji više tolerancije i pristup islamu nije toliko fundamentalistički. Prije sam spominjao e, želju za kompromisom kao ključ uspjeha i to se može primijeniti i na Libiju. E, vidim nadu. Zato što svačaju potrebu za kompromisom. To je potrebno kako bi se stvari pokrenule, ne možete inzistirati na većinama koje biste možda mogli postići na izboru koliko pišete Ustav. Ustav u centru donošenja Ustava se nalaze kompromis. E to je još jedna e, lekcija koja se može naučiti na primjeru Libije. Kada govorite o manjinama, one trebaju biti prisutne u odboru 60 On nije popunjen, on trenutno ima 47 članova. I to zbog nevoljkosti manjina da se uključe u ovaj proces, to je njihov svojevrsni otpor načinu na koji se vode stvari. Nacionalno vijeće želi pronaći kompromis, dvotrećinsku većinu za donošenje ključnih odluka i pokušat će uzeti u obzir stajališta manjina jer će te taj odredbe utjecati na njihov život. To bi moglo biti dovoljno da se ove manjine priključe, priključe ovom postupku. Međutim, tek prije dan dva se postigao sporazum, odnosno zapodijeno nacionalni dijalog. Međutim, kada pogledamo unatrag godinu, unazad godinu dana, mislim da se kompromis može pronaći i da će se te manjine uključiti. Vidim neke znakove tih pokreta. I to upravo zbog Tunisa, tog eh, primjera iz susjedstva. Hvala vam. Hvala vam. ću vas obavijestiti da će analiza ovih 20 stručnjaka biti uskoro dostupne odboru i to je ovo neka vrsta prijevremene prezentacije rezultata studije. Mislim da je bila vrlo korisna i radujemo se konačno živanja. Hvala vam gospodu. Have you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

So let's move to the next. Pređimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je razmjena mišljenja sa gospodinom Fatalahom Siđel Masijem, e, glavnim tajnikom Unije za Mediteran e, i o aktivnostima njegovog tajništva Unije za e, Mediteran u kontekstu susjedno, južnog susjedstva. S nama je bivši kolega gospodin Mendes eh, de Vigo, on je bivši zastupnik eh, eh, Europskog parlamenta, on je sada ministar u španjolskoj vladi. Mi se radujemo vašem predstavljanju. Kao što e, znate, raspravljalo se o Uniji za Mediteranu e, u 2008. godini. Neki od nas se toga sjećanja, sjećamo i e, drago nam je što sada možemo čuti predstavljanje aktivnosti te Unije. Dajem vam riječ i onda će naše kolege se uključiti u raspravu. I gospodine Siđel Masi, imate riječ. Euh, hvala, hvala gospodine predsjedavajući, dame i gospodo zastupnici, državni tajniče i dragi prijatelju, ujedno gospodin je dobar poznavatelj ovoga doma. Dakle, lijepo vas sve pozdravljam i zahvaljujem odboru za vanjske poslove što mi je pružio priliku da vam se obratim i da ukratko kažem nešto o aktivnostima tajništva Unije za Mediteran. Na samom početku želim reći nekoliko riječi državnom tajniku Španjolske, on je moj prijatelj i htio bih mu odati počast na euromediteranskom angažmanu i htio bih reći da mi je drago što je ovdje nazočan. Naime, u isto vrijeme kada je Španjolska izgubila jednog državnika, a danas je sprovod i znam koliko je to koliko je taj gubitak bolan za Španjolsku i mi smo svi s njima e, i suosjećamo s tim velikim gubitkom. To je osoba koja je bila značajna za demokraciju u Španjolskoj i osoba koja nas i danas nadahnjuje u svim e, tranzicijskim demokracijama. Gospodine predsjedavajući, spomenuli ste 2008. godinu. Ja vam želim nešto reći o 2014. i e, o budućnosti. Dakle, da vam kažem o tome e, u, gdje smo sada, koje aktivnosti provodimo u Uniji za Mediteran i koji je put pred nama, što je sve pred nama. Ako trebam objasniti koji je razlog postojanja i glavna zadaća Unije za Mediteran danas, naravno u operativnom smislu, a to se odvija u sklopu tajništva u Barceloni, e, htio bih reći da je to institucija čija je zadaća, a ta zadaća nije nimalo laka, ali je nužna, dakle ima zadaću osnažiti regionalnu suradnju i integraciju na sredozemlju. Dame i gospodo, dopustite mi da pred vama kažem sljedeće, dakle, to je nešto što želim svečano reći. Regionalna integracije na Mediteranu su najslabije na svijetu, zapravo možda čak, e, dakle jedna od najslabijih ili najslabiji na svijetu su ti integracijski procesi. I zato je bitno shvatiti da su, e, da je proces regionalnih integracija i regionalne suradnje sastavni dio rješenja za sve e, ekonomske i društvene izazove u regiji, a i izvan nje. Dakle, mi odlučno radimo na osnaživanju dimenzije regionalne suradnje. Istovremeno e, sam svjestan e, svih ograničenja i poteškoća od kojih se sastoji taj zadatak. Međutim, ono što želim reći jest da je to smjer kojim želimo ići. Dakle, želimo ići u smjeru regionalne suradnje. Druga važna dimenzija Unije za Mediteran je ono što nazivamo suvlasništvom, zajedničkim vlasništvom nad procesima. Dakle, to je jedan ustavni okvir koji okuplja e, dakle zemlje na sjeveru i na jugu sredozemlja. Dakle, ne radi se o tome da se sjever obraća jugu i da jug na to reagira, nego sjeverne i južne zemlje zajednički moraju odrediti svoje strategije, prioritete i zajedničku strategiju djelovanja. I želim vam to reći jednostavnim riječima i iskreno, ja sam svjestan koliko je ta zadaća zahtjevna, ali opet ponavljam, krećemo se dobrim smjerom. U tom okviru zajedničkog vlasništva nad procesima Imamo dva supredsjedništva e, koje predstavlja Europska unija u cjelini i Jordan, kraljevina Jordan koja predstavlja predsjedništvo i zastupa južne zemlje na sredozemlju. Htio bih sada e, nakratko reći nešto o predsjedništvu Europske unije. Dakle, naime predsjedništvu e, Unije za Mediteran koje predstavlja Europska unija. Naime, to je nešto što sve odvija u skladu sa politikom Europske unije prema susjednim zemljama te instrumentima i institucionalnom okviru Europske unije. Dakle, radi se o tome da e, sve, svi ti instrumenti budu usklađeni. E, činjenica da imamo 43 zemlje, 28 država članica Europske unije, 15 zemalja na jugu i istoku sredozemlja, što uključuje i dio zemalja na Balkanu. Dakle, sama ta činjenica dovodi do toga da je riječ o vrlo e, specifičnom institucionalnom fenomenu, odnosno strukturi, koji ima svoju dodanu vrijednost. Dakle, oprostite što to tako kažem, ali riječ je o činjenici, o činjeničnom stanju. To je jedina postojeća institucija koja okuplja 43 zemlje na sjeveru, jugu i istoku sredozemlja. Dakle, osim sporazuma koji već postoje, koji su nam poznati, e, to omogućuje dakle da sve zemlje sjednu zajedno za isti stol ta dinamika odnosa, dakle, podsjećam da imamo dva predsjedništva, dakle predsjedništvo Europske unije i Kraljevine Jordan, e, dovodi do toga da od 2012. godine poznajemo novu dinamiku kod aktivnosti e, Unije za Mediteran i to se temelji na tri stupa. Prvi stup je institucionalne prirode, kojega e, karakteriziraju dva e, obilježja. Prvo je ubrzavanje i održavanje ministarskih sastanka na određene teme, dakle to su tematski sektorski sastanci. U 9. mjesecu 2013. godine u Parizu održala tematska konferencija o osnaživanju uloge žena u toj regiji. U listopadu u Briselu održana je e, konferencija na temu prometa u 12. mjesecu u Briselu opet konferencija na temu energetike, zatim u veljači ponovno u Briselu konferencija o industriji i za nekoliko tjedana će se u Ateni održati konferencija o zaštiti okoliša, a predviđene su i druge e, ministarske konferencije do e, kraja godine. Dakle, to je čitav jedan proces ministarskih konferencija i vidimo da dolazi do ubrzanja te e, dinamike. Zatim drugo obilježje koje govori o, dakle, u sklopu tog institucionalnog okvira, E, tiče se organizacija koje prate čitav proces i ovdje bih posebno želio odati počast parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran i posebno, posebno Martinu Šulcu, predsjedniku ovoga časnog doma. On je uistinu radio vrlo učinkovito i e, dao je poticaj toj e, parlamentarnoj skupštini e, kojom danas e, predsjedava Jordan, a uskoro će predsjedati Portugal. Zapravo već je Portugal preuzeo predsjedanje pred određeno vrijeme. Osim parlamentarne skupštine Unije za Mediteran, dakle kroz tu parlamentarnu skupštinu se stvorila određena dinamika čitavog procesa i na taj način se, su se stvorile osnove za još bolju sinergiju. Kroz udrugu um, regija i um, tijela lokalne uprave na sredozemlju Imamo e, također dakle i tu udrugu, imamo razne grupacije koje prate taj proces konsolidacije e, e, dijaloga za regionalnu suradnju. Dakle, to bi bio prvi stup, institucionalni stup. Drugi stup se odnosi na e, platformu za regionalnu suradnju. Dakle, ta uloga Unije za Mediteran kao platforma je iznimno važna jer omogućuje tajništu Unije za Mediteran u Barceloni i u drugim glavnim gradovima u regiji da za isti stol oko određenih konkretnih inicijativa i tema okupi e, aktere i e, dionike iz privatnog sektora, sa sveučilišta, zastupnike iz parlamenta, iz nevladinog sektora i tako dalje. Dakle, i oni svi rade na konkretnim temama kao što su zaštita okoliša, otvaranje novih radnih mjesta, mala i srednja poduzeća, osnaživanje uloge žena, energetika i tako dalje. Dakle, ta uloga platforme je iznimno bitna i tu se E, tjesno surađuje sa službama Europske komisije e, s kojima mi uistinu imamo odlične odnose i na taj način postižemo da se odvija e, stvarni, istinski dijalog i naravno to omogućuje postizanje sinergija što će dovesti do konkretnih projekata e, koji će se onda moći provesti u djelo. Treći stup, dakle oprostite što ovako sažeto izlažem, ali rado ću se vratiti na pojedine teme tijekom vaših pitanja. Dakle, treći stup e, koji je dan kao zadaća tajništvu su konkretni projekti. I tu bih vas htio izvijestiti da, jer sam svjestan činjenice da e, možda protok informacije nije najbolji, tako da niste uvijek pravodobno informirani. A naravno dobro je biti informirani i zato sam ja i tu da vas e, o tome informiram. Dakle, Unija za Mediteran e, je pokrenula projekte. Dakle, imamo financijska sredstva za neke projekte, e, projekti su krenuli, a za velik dio tih projekata već smo u drugoj fazi što se tiče dobrog dijela projekata, dakle na temelju uspjeha u prvoj fazi ušli smo u drugu fazu i to nam omogućuje da te određene projekte i produžimo, e, bilo da je riječ o istom području ili e, o širenju na druge zemlje. Svi ti projekti se provode na temelju načela osnažene suradnje. Ima nas 43 su zemlje, dakle ne moraju sve 43 zemlje raditi na istom projektu. Dakle, to je u ostalom, mi radimo naime na načelima Europske unije koja nama služi kao model. Svi ti projekti, uključujući i ove projekte koji se temelje na variabilnoj geometriji, e, svi oni moraju dobiti zeleno svjetlo u političkom smislu od 43 tri države e, koje su naši članovi. Dakle, to nam omogućuje da budemo otvoreni prema drugim zemljama koje nisu možda u istoj fazi na određenim projektima i e, koje e, kojih bi se to potencijalno moglo ticati. Evo, dopustite mi da vam dam jedan konkretan primjer. Dakle, riječ je o projektu, zapravo o inicijativi koju pokrećemo sljedeći tjedan u Barceloni. E, i mislim da je evo bitno da vam sada prenesem tu informaciju. Riječ je o inicijativi o održivom razvoju u gradova. Dakle, riječ je o konzorciju e, u kojemu sudjeluje više institucija kao što su Europska komisija, Europska e, investicijska banka i želio bih ovom prilikom odati počast toj instituciji s kojom vrlo dobro surađujemo zatim Europska e, razvojna agencija i još neke institucije. Dakle, riječ je o jednoj grupaciji, naravno tu je i tajništvo Unije za Mediteran. Mi smo svi zajedno uspostavili jedan proces koji ima za cilj odabrati 15 projekata u području urbanizma u devet zemalja na južnim obalama sredozemlja a e, glavni kriterij je da e, bude barem po jedan projekt u tih devet zemalja. Dakle, ti su projekti prošli kroz selekcijski postupak i sada smo odabrali 15 projekata e, koje ćemo i službeno najaviti sljedeći tjedan u Barceloni, a ono što je vrlo pozitivno jest da smo zapravo imali više od 15 projekata, što nam e, omogućuje da već sada razmišljamo o eventualnoj drugoj fazi tog održivog razvoja, e, održivog urbanističkog razvoja. Tu se uzimaju u obzir i održivi razvoj i zaštita okoliša i otvaranje e, novih radnih mjesta, kao i reakcija na E, socioekonomske izazove u gradovima e, u južnim zemljama e, Mediterana. Takvi projekti nam omogućuju da vidimo što je moguće, jer mi na sredozemlju vrlo često govorimo o onome što je nemoguće i mislim da sada trebamo početi govoriti o čitavom tom području mogućeg i da na osnovi političke vizije a znamo koji, su, e, koji je krajnji cilj te političke vizije, dakle na temelju toga bismo trebali imati pristup bottom up, znači da se stvari, da se krene s trena i e, da e, se da zažive stvari koje uistinu imaju smisla za te zajednice i to će uistinu dati smisla Uniji za e, Mediteran i to u jednoj regiji gdje, gdje je bitno ostvariti sinergiju, koordinaciju i komplementarnost. Hvala vam na pozornosti. Hvala. Hvala gospodine Siđin Masi. Imamo niz pitanja od kolega. E, kolega Salafranka će prvi postaviti pitanje. Izvolite. Hvala tajniku, dobrodošli u naš odbor. Lijepo je da u gostima imamo osobu iz institucije koja je ambiciozna i koja ima vizije. I mislim da ste vi jasno iznijeli svoje vizije, politička volja je e, često preduvjet, ali e, često i nije dovoljna e, okolnosti su prolazne, ali e, naše su mogućnosti ograničene, to vrijedi za Europsku uniju koja e, se e, sada oslanja na projekte globalizacije primjerice organizacija E, nekih projekata poput uspostave bankovne unije ili organizacije sada, sada sameta sa afričkim zemljama. E, u proteklom periodu zemlje e, ove regije doživljavale su mnoge projekte, promjene primjerice arapsko proljeće koje se odvijalo u južnom dijelu te regije neke zemlje Eh, takozvanog eh, arapskog proljeća. Sada su u posebnoj situaciji primjerice Libija, a možda Libanon, eh, Sirija. Možda nam možete pobliže reći nešto više o financiranju, koliko su na raspolaganju potrebna financijska sredstva kako bi se projekti proveli E, primjerice na konkretnim primjerima nedavno je održano e, e, sastanak ministara industrije zemalja Mediteranske unije i mislim da je bitno da posebice se koncentriramo na mala i srednja poduzeća i e, njihov značaj za naše projekte oni e, nisu tu sporedni igrači nego e, su najbitniji akteri i ministri industrija su posebno na to stavili naglasak. Hvala. I ja bih se Eh, ja bih htio eh, poželjeti dobrodošlicu gospodinu glavnom tajniku kojeg dugo poznajem. znam da je veoma zainteresiran za eh, održavanje odnosa sa Evropskom unijom. E, on poznaje europske institucije i njihov način rada. Hvala, mu na njegovom izlaganju. I, stvari e, dobro idu, bolje reći, iako e, imamo tešku e, situaciju. Gospodin Salafranka je sada spomenuo financijske probleme u nekim zemljama članica Europske unije, zatim politički problemi koji su nastali iz arapskog proljeća. Stoga se E, zaista treba dati čast vašem e, radu. Što očekujete? Što Europski parlament može učiniti kako bi vas podupro? Vi ste zahvalni e, za ulogu Europskog parlamenta, ali vidjeli smo 2013 71 milijun koji je dan za južno susjedstvo. To je samo mm, mali e, dio tog novca je isplaćen i nadam se e, da će to biti uzeto u obzir i da će se to u budućnosti e, više okrenuti fokus na ovaj dio sredozemlja. Hvala. Hvala gospodine. Imam jedno pitanje za vas. Posebno u kontekstu vlasništva koje ste spomenuli. Što može učiniti Unija za sredozemlje da integrira jednu zemlju koja ranije nije bila toliko aktivna? Govorimo o Libiji, zemlji koja je važna u svakom smislu, u svakom pogledu, ali koja ima vrlo političku, vrlo opasnu, vrlo opasnu političku situaciju. Što činite u sklopu Unije za Mediteran kako biste uključili Libiju u svoj rad, dakle u, u te e, mehanizme za regionalnu suradnju? Hvala lijepa gospodine tajniče, izvolite. Merci euh, Hvala, zahvaljujem uvaženim zastupnicima koji su postavili pitanja. Pitanja su vrlo relevantna. Gospodine Salafranka, prije nego dam odgovor na vaša dva pitanja, htio bih istaknuti sljedeće. Naime, vi ste i sami to, sami ste se toga dotaknuli. A to je dakle zapravo pitanje koje se tiče afričke dimenzije ovog e, pitanja. To je iznimno bitno u trenutku kada se u Europi održava sastanak na vrhu između Europske unije i Afrike, bitno je da se afrička dimenzija također uh, osvrne na mediteransku dimenziju. Jer strateški gledano Govorimo o euromediteransko afričkoj perspektivi i ja uistinu vjerujem u to, vjerujem da je to vizija i da u sklopu te vizije sredozemlje nije samo susjedstvo Europske unije, nego se postavlja zapravo kao središnja regija. Ja uistinu vjerujem u tu, u tu središnju poziciju sredozemlja i smatram da u tom kontekstu trebamo e, sagledati stvari i znam da je tu riječ o jednoj strateški i politički e, bitnoj temi o migracijama, dakle i e, trebamo vidjeti kako se, u kojoj mjeri je tematika sredozemlja središnja odnosima između Europe i Afrike. Evo, samo sam to htio iskoristiti ovu priliku da se nadovežem na vaše pitanje. Vezano uz E, stanje u pojedinim e, arapskim zemljama, neka od tih društava su u tranziciji, dakle e, stanje se razlikuje. Kao prvo imamo Siriju iz svima poznatih i razumljivih razloga. Sirija ne sudjeluje trenutno u radu Unije za Mediteran, dakle njezina aktivnost je obustavljena, prema tome sjedište Sirije koja je pravno gledano punopravna članica Unije za sredozemlje, međutim e, njihovo je sjedalo trenutno prazno. Čekamo daljnji razvoj situacije. Što se tiče Libije, e, a pokušat ću odgovoriti na pitanja kolegice Gomeš. Dakle, što se tiče Libije, drago mi je što vam mogu reći da je danas službeno ta zemlja aktivni promatrač. Dakle, na svim sastancima Unije za Mediteran postoji e, libijska delegacija, bilo na ministarskoj razini ili na nekoj drugoj. Do sada Libija nije htjela e, se priključiti Uniji za Mediteran, međutim nove vlasti su pokazale spremnost e, da sudjeluju u radu naše organizacije u vidu promatrača, aktivnih promatrača, dakle kažem oni sudjeluju na svim sastancima Unije za Mediteran i smatram da je to jedna moguća platforma, ima ih i drugih, koja može omogućiti Libiji da se ponovno vrati u okrilje međunarodne zajednice i da sudjeluje u ekonomskom i društvenom razvoju. Dakle, naravno znamo da im to treba i e, naravno mi ćemo sa drugim državama sa našim članicama pratiti razvoj društvene i gospodarske situacije u Libiji i podržavati te procese. E, želim također reći da se sve više primjećuje e, da sve inteligentnije, sve operativnije pristupamo operativnom radu između E, naše unije za Mediteran i pet zemalja u formatu 5 plus 5, e, a, dakle pet zemalja na sjeveru i pet zemalja na jugu sredozemlja, a tu inače spada i Libija. Dakle, smatram da je to inteligentan pristup, e, jer govorio sam malo prije o sinergijama. Smatram da danas trebamo više razmišljati o tome što može olakšati osnaživanje regionalne suradnje. Dakle, i htio bih u tom smislu istaknuti aktivnu ulogu Libije u formatu 5 plus 5. U Barceloni 23. listopada prošle godine imali smo poslovni forum, dakle ekonomski forum zemalja 5 plus 5, tu je bio i ministar vanjskih poslova iz Libije, e, zajedno sa kolegama ministrima vanjskih poslova iz drugih zemalja i kolega iz Španjolske e, nam je ukazao tu čast da otvori forum. E, dakle, kažem, ministar vanjskih poslova iz Libije je bio nazočan zajedno sa dvadesetak e, osoba iz privatnog sektora iz Libije. Oni su, dakle, bili aktivno tamo u interakciji sa svojim kolegama. I to je ohrabrujuće. Što se tiče Egipta i Tunisa, uz Maroko, Jordan, Alžir i druge zemlje. To su dakle zemlje koje su najveći korisnici e, naših projekata, e, dakle naših socioekonomskih projekata i u tom smislu e, je značajan naš doprinos i mislim, dakle imamo taj doprinos društvenom i gospodarskom razvoju tih zemalja. Što se tiče sufinanciranja, što se tiče financiranja, mislim da bi možda najtaktičnije bilo reći da nam svima trebaju financijska sredstva. Naravno, e, na taj način želim apelirati na sve e, eventualne e, donatore koji mogu doprinijeti financiranju naših projekata da to učine. Međutim, bitno je da imamo projekte koji su ciljani, da imamo inicijative koje su dobro promišljene, koje imaju smisla, koje su, e, se temelje na zdravim načelima i e, zahvaljujući tome, ako to budemo imali, uspjećemo pronaći i mobilizirati financijska sredstva. Bilo da je riječ o instrumentima kojima raspolažemo u sklopu Europske komisije, kao što sam rekao, Europska komisija je naš značajan najvažniji partner, zatim e, bilo da je riječ o financijskim sredstvima iz Europske investicijske banke, Europske banke za obnovu i razvoj, partnerstva iz Dovila i tako dalje. Međutim, i izvan okvira euro-mediteranske regije e, imamo e, mogućnost financiranja. Evo, mi smo potpisali prošli tjedan e, jedan sporazum sa Norveškom za financiranje projekata. Dakle, Norvežani su se uključili u potpisivanje tog jednog ugovora o financiranju. Isto tako, napredujemo u pregovorima sa zaljevskim zemljama, nastojimo uključiti i njih u financiranje naših projekata. Zatim projekt Gaze, desalinizacije e, mora u Gazi se financira u iznosu od 50% od strane Europske, e, naime e, Islamske investicijske banke i to u ime zemalja zaljeva. Dakle, možemo vidjeti da postoji jedan e, konsorci koji se tu ospostavio e, na temelju toga, te inicijative. Zatim imamo partnerstvo iz Dovila koje sam spomenuo. U nekim projektima je bila, smo imali dobru suradnju i s njima e, i iz toga smo uspjeli financirati i sufinancirati neke projekte. Naravno, ono što je bitno je da budemo svjesni e, postojećih instrumenata u EU i regiji, dakle da to iskoristimo, ali da također krenemo i prema inovativnim instrumentima i da pokušamo spostaviti uvjete koji će privući interes e, donatora. I htio bih zaključiti e, još jednom bitnom porukom, a to je da projekti moraju biti kvalitetni. Kvalitetan projekt uvijek će privući investitore i zato smatram da trebamo mnogo raditi na konsolidaciji postojećih inicijativa. Naravno, mi se nadamo i očekujemo da ćemo u budućnosti imati još više financijskih sredstava kako bismo zadovoljili sve potrebe u regiji. Jedna od aktivnosti je i pitanje e, koje se tiče malih i srednjih poduzeća, dakle to je bitno zato što je to sinonim za otvaranje novih radnih mjesta jer glavni izazov u regiji je zapošljavanje mladih. Dakle, zapošljavanje mladih je glavni i najveći izazov i to kažem zato što smatram da je to bitno i na južnim, ali isto tako i na sjevernim obalama sredozemlja. Prema tome smatram da tu svakako možemo imati jedinstveni pristup za i jedne za druge. Dakle, kako bismo otvorili nova radna mjesta, moramo imati nova poduzeća i zato imamo jedan projekt koji ima za cilj osigurati malim i srednjim poduzećima sposobnost za daljnji razvoj, e, dakle mogućnost koja se pruža mladima da otvore e, e, vlastitu tvrtku i da e, sami sebe zaposle. Što se tiče Europske investicijske banke, ja bih htio prepoznati ovdje i htio bih odati priznanje njihovom angažmanu kada sam ja počeo raditi u tajnoštvu Unije za Mediteranu. u tijeku prvog mjeseca rada sam sklopio sa Europskom investicijskom bankom jedan ugovor koji nam je omogućio da imamo pristup 150 milijuna eura, e, dakle potencijalnih financijskih sredstava za projekte Unije za Mediteran. E, to je bila istinska podrška i e, htio bih istaknuti da mi e, provodimo e, zajedno sa Europskom investicijskom bankom čitav niz aktivnosti i da još neke imamo u pripremi. Naravno, možemo li činiti još više? Odgovor je da. Ali možda bi što se tiče nekih aspekata trebalo pitanje postaviti Europskoj investicijskoj banci i možda je angažman Europske investicijske banke bio u nekoj mjeri manji u toj regiji e, zato što Europska investicijska banka daje zajmove, a ne, e, ne daje bespovratna sredstva. Dakle, zemlje koje uzimaju zajam moraju imati i mogućnost e, otplaćivati zajmove. Prema tome, možda bi bilo bolje u tom smislu postaviti pitanje kolegama iz Europske investicijske banke. Večeras idem u Grčku Eh, odlazim u Grčku, tamo imamo sastanak eh, jednog dijela Europske investicijske banke koja se bavi upravo eh, ovim, ovim područjem i dakle riječ je o tome da ćemo razgovarati o perspektivama koje ima Europska investicijska banka za tu regiju u sklopu programa za dvije, od 2014. do 2020. godine. Što se može učiniti, kako nam e, možete pomoći? Pa jednostavno nas treba i dalje podržavati jer e, nama treba potpora Europskog parlamenta, treba nam potpora zastupnika u parlamentu i potpora u smislu dijaloga, ideja, e, u smislu aktivnog sudjelovanja u našim mogućnostima da otkrijemo projekte koji mogu biti zanimljivi e, i čije provođenje na terenu može biti zanimljivo jer to je ostalom i glavna svrha našeg e, postojanja. Hvala lijepa. Nadam se da ćete imati sve više i više uspjeha. Hvala vam najljepša. Molim. Colleagues. Kolege, eh, htio bih eh, vas obavijestiti i podsjetiti da eh, imamo uh, raspravu s uh, kolegama iz Gornjeg doma Nizozemskog parlamenta o temi koja je veoma aktualna uh, odnos između EU-a e i Rusije i to će uslijediti odmah nakon glasovanja i e, molio bih vas da ostanete ovdje i e, da sudjelujete u raspravi sa kolegama iz nizozemskog parlamenta. So we start with uh, Albania,

Kolege, molim krenim polako na glasovanje. E, htio bih da svi oni koji e, su ovdje da nam dopuste da nastavimo s glasanjem, sa glasovanjem prvo glasovanje Glasovat ćemo samo elektronički. Isključivo elektroničko glasovanje. Molim vas, umetnite svoje kartice. Gospođo Brajer, e, svoju sam kartu ostavila e, negdje drugdje u tajništvu, nema nikoga, nema problema, dignite ruku pa ćemo zbrojiti, imamo drugi e, slučaj isti takav pa vas je dvoje. Jesu li svi spremni? I vi ste, vi ste taj drugi. Dobro. Dok, dakle, dvoje kolega će glasovati dizanjem ruka jer nemaju kartice. glasujemo o protokolu o SSP-u sa Albanijom. Elektronsko glasovanjem. Glasovanje otvoreno. Glasovanje je Glasovanje zatvoreno. 33 za, usvaja se čestitke. Nitko protiv, niti nema suzdržanih. Sada idemo na na izvješće e, Norike Nikolaj o, okvirnom sporazumu Europske unije i Republike Koreje. Elektroničko glasovanje, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 34 glasa za, nitko protiv i nitko suzdržan. A sada idemo na evropsku strategiju prema Iranu. Izvjestiteljica je kolegica Marija Muniz. Otvaram glasovanje. I Zatvaram glasovanje. I imamo 29 plus 2, dakle 31 jedan protiv e, dva suzdržana čestitam e, izvješće je izglasovano e, now we move sada idemo na posljednje glasovanje a to je izvješće kolegice Marijete Đanaku izvješće o kulturnim i, i religioznim e, razlikama. Otvaram glasovanje. E, zatvaram glasovanje. 30 e, za, 3 protiv i jedno suzdržano. Čestitke Mariji. Hvala lijepa. Molim vas da omogućite, e, odnosno da budete partneri kolegama koji su došli s nama da rasprave o, raz, e, bitnoj temi, a to je e, odnosi Europske unije i Rusije i istočno partnerstvo. Još dvije minute jer kolege stižu. Dobro. Počnimo. E, imam čast pozdraviti e, delegaciju Gornjeg doma e, Nizozemskog parlamenta. I evo vas ovdje sa temom koja je veoma aktualna, a to su odnosi i Rusije i istočno partnerstvo i ova je e, tema često spominjena nakon najnovih događanja u tom dijelu svijeta odakle i ja dolazim. Kao što rekoh, e, htio bih zamoliti gospođu Strik koja je predsjednica odbora za e, europske poslove da uzme riječ i da kaže nekoliko uvodnih riječi. Ja, hvala gospodine predsjedavajući i hvala vama i cijelom odboru što možemo razmijeniti mišljenje u ovom odboru. Možda mogu nešto reći o razlogu naše posjete. Mi smo, mi imamo godišnju raspravu sa ministrom vanjskih e, e, poslova. Nedavno smo je održali i raspravljali smo o, o europskim poslovima i odabiramo uvijek neku temu i ovaj put smo odabrali temu e, temu europske vanjske politike i sa pripremama za istočno partnerstvo prošle jeseni odlučili smo uzeti tu temu i kada smo razmislili o implikacijama istočnog partnerstva, da zamislili smo da se to ne može dobro provesti bez odgovarajući e, strategije EU-a prema Rusije, prema Rusiji i e, o tome smo razmišljali i prije neuspjeha saminta u Vilniusu i svih događa nakon toga i tako da je ta tema postala još aktualnija i, ova rasprava sa članovima Europskog parlamenta još je e, aktualnije mm, tijekom litvanskog predsjedavanja e, Litva je rekla da e, nam trebaju e, učinkovitije strategije prema Rusiji i sada vidimo da je teško uspostaviti Eh, dobru europsku susjedsku politiku i istočno eh, partnerstvo, a da se ne pozabavimo time što ćemo sa Rusijom eh, i kratkoročno i dugoročno, kako stabilizirati taj odnos. Znam da je Europski parlament se E, bavi pitanjima stanja ljudskih prava u Rusiji, kako imati e, suradnju, ali kako u isto vrijeme utjecati na ponašanje, to je međuovisno i kako istodobno biti uspješan e, u izvozu i utjecanju i utjecaj e, na poštivanje prava i pravne države, ali e, kako e, osigurati da manjine u Rusiji i istočno evropskim zemljama budu poštovani kao i vladavina prava. Moramo se pozabaviti tim pitanjima na konstruktivan način i istodobno ne smijemo zanemariti ono što se događa Veoma smo radoznali e, e, i da čujemo mišljenje stajališta Europskog parlamenta i prije saslušanja vašog e, mišljenja mi smo E, donijeli, došli s nekim konkretnim pitanjima na kojima se nadamo da ćemo dobiti odgovor od e, članova ovog parlamenta. Stoga e, dajem riječi kolegama Van den Lindenu i De Frisu koji su pripremili pitanja. Hvala. Gospodine Van den Linden, imate riječ. Hvala. Kao prvo, htio bih reći e, da mi je drago što ovdje mogu vidjeti mnogo prijatelja e, i raspravljamo o pitanju Ukrajine i Rusije i po mom mišljenju e, događaj proteklih mjeseci su je, su posljedice dugotrajnog procesa koji je produbio manjak e, povjerenja na obje strane. I, i zanima me mišljenje članova ovog odbora o tome. Europska unija i NATO e, su oni su odgovorni za način na koji sad raspravljamo o ovome, a Krim je izgubljen, to je novi e, konflikt i kako ćemo se iz toga izvući e, iznenađeni smo što se odvijaju pregovori između SAD-a i Rusije i, e, i da je Europska unija je zapravo manje uključena u to jer Europska unija ima mnogo više e, interesa kad je Rusija u pitanje. Ne tražimo više sankcija, već želimo ponovo otvoriti dijalog, ponovo uspostaviti suradnju između Europske unije i Rusije posebice ako se osvrnemo na potrebu za stabilnošću na europskom kontinentu. Zapravo nam treba pravi istinski odnos povjerenja sa Rusijom. Veoma nam e, zanima mišljanje e, Europskog parlamenta. Prošli tjedan ste se u Strasburu sastali sa ruskom delegacijom. Možete li vi kao odbor za vanjska pitanja E, ovog parlamenta stvoriti povjerenje na obje strane kako biste mogli e, pomoći u otvaranju novih e, razgovora i pregovora umjesto da dalje dramatizirate. Osobno bih rekao da su e, SAD nisu bile veoma od pomoći jer njih sankcije se ne tiču toliko, a mi u EU smo u fazi e, ekonomskog oporavka treba nam gospodarski rast u svim e, zemljama članicama kako bismo se borili protiv nezaposlenosti i vjerujem da Europska unija mora E, uzeti i prozeti e, veću ulogu u tim razgovorima nego što je to danas slučaj. E, zanima me vaše mišljenje o tome. Zatim, vodi se diskusije o članstvu susjeda Europske e, unije i Europske, e, e, koji su jedno i susjedi Rusije, dakle susjedi susjeda, vjerujem da obećanje SAD-a iz 2007 nije baš uzimanju novih članica u NATO nije stvorilo novu klimu povjerenja. E, što vi mislite o tome? E, mislite li da trebamo omogućiti članstvo ili ne? U ovom času je najbitnije da recimo prihvatimo da e, su neke zemlje ipak i susjedi EU-a i Rusije i moramo uzeti u obzir E, obzir e, emocionalne, političke i povijesne veze koje takva jedna e, zemlja ima. Hvala lijepa. Hvala vam. Gospodine De Vries, hvala predsjedavajući. Hvala kolegama koje su nas premile ovdje i veliko nam je zadovoljstvo. Ne želim previše oduljiti i dodati samo želim dodati da smo danas čuli e, relativno često e, da je EU ima jasnu politiku prema partnerima, ali taj ta jasnoće nema prema Rusiji. Nisam siguran da e, Rusija ima jasnu politiku prema Zapadu, ako ne e, o, o, povijest uskoro ne okonča se, mi ćemo ipak e, dugo morati živjeti jedni uz druge i morat ćemo naći način da se razumijemo i da nam Rusija postane pravi partner. Ovo je pitanje koje postavljam vama, kako vi vidite ovu problematiku, imamo li e, izgleda da e, e, privolimo Rusiju da sudjeluje i surađuje s nama, izrađuje zajedničku politiku koja će voditi poboljšanju odnosa i uvjeta E, ljudi koji žive u Rusiji i Istočnoj Europi. Kao što je van der Linden rekao, govorili smo i o, konačnosti e, perspektive koje trebamo pružati istočnim susjedima i partnerima. E, da ovo poslije podne bih htio reći da oni imaju pravo na tu perspektivu, oni moraju imati svjetlo na kraju tunela. E, pitanje je postavljeno da li su oni u tunelu i može li se živjeti bez članstva u EU i to je tehnički moguće. I kakav bi trebao biti naš stav? Mislim e, da su čini se da je zapravo većina zemalja članica za to da se e, tim zemljama ponudi perspektiva članstva. Ima neki koji su protiv. Gdje smo mi tu kao parlament? E, imate li vi neko mišljenje o tome? A hvala lijepa. Imamo niz kolega. E, čini se da mi počnemo sebe kriviti za agresiju Rusije. Moj ja i moji preci smo živjeli blizu njih e, i stotinama godinama nismo mi koji smo išli bliže njima, već su oni dolazili bliže k nama i ta perspektiva treba biti uzeti, u, treba biti uzeta u obzir. E, Rusi uzimaju što hoće, sutra će zauzeti drugi koma teritorija neke nezavisne zemlje i ne smijemo to ignorirati, no ovdje ćete E, naći, a ovdje ću na popisu spomenuti svakog kolega, e, reći ću za, iz koje kluba zastupnika pozvao gospođu Anu Gomeš iz socijalista da preuzme riječ. Ana, e, izvole, Hvala kolege što ste došli ovamo. No, mi kao Europski parlament e, održavamo ono što se događa u cijeloj E, uniji i mi smo odraz različitih percepcija i načina kako agirati i reagirati. E, Parlament je jasno preuz inicijativu. Mi smo dva put otišli u krajem siječnja i, i e, sredinom veljačem. Bili smo ondje onaj dan kada, su, kada je e, sa radom započela nova vlada i, i e, imali smo kontakt s njima. E, znate za rezolucije koje smo usvojili u parlamentu one vjerojatno nisu posto ono što misli moj klub zastupnika, ali mi smo ipak našli zajedničku, zajednički jezik i mislim da je parlament dao veoma e, se potrudio da e, iznađe zajedničko stajalište i pošalje e, jasnu poruku e, Ukrajini u solidarnosti, ali i Rusiji. Imali smo delegaciju iz Dume koja je došla ka nama. Vjerujem da ne možemo vaša se pitanja mogu odgovoriti samo a, ako se dogovorimo i odgovorimo na pitanje je li e, došlo do agresije od strane Rusije prema Ukrajini. Ja mislim da je to bilo tako. Imaju li Ukrajinci pravo da na samoodređenje? Imaju. I ljudi na Majdanu su se htjeli e, izboriti za pravnu državu, e, za a, protiv korupcije. Ja ne kupujem i ne, ne, vjerujem u propagandu koja dolazi iz Kremlja da su to sve fašisti i nacisti. Da, došlo je do agresije i ljudi e, u, u Ukrajini su znali da će Krim biti sloba točka. Odgovori na vaše pitanje e, se odnose na to kako mi gledamo na referendum na Krimu. Ne, to nije bilo nešto što je bilo prihvatljivo. Nema sumnje da e, će većina e, ljudi e, koji su bili izloženi propagandi Kremlja da je to nacistička propaganda. Oni su za to Zašto tu nisu e, na Krim mogli doći strane promatrači, primjerice UN-ov e, promatrač? Vjerujem da imamo veliku odgovornost da pokažemo solidarnost prema Ukrajini i onima koji nešto žele moraju i oni koji se žele bore, bore protiv korupcije, koji žele vladavinu prava, njih mi trebamo poduprijeti. Ne, e, ne bi me iznenadilo da se E, sljedeća akcija je na to da se ometu na dolazeći izbori u Ukrajini i to me uopće ne bi zanadilo u ovom kontekstu e, naše kontradikcije e, posljedice su toga kako mi gledamo na Rusiju osim sada ovog pitanja sa Ukrajinom je li nam samo stalo do Rusije samo zbog e, poslovnih odnosa, zbog e, dostave plina ili e, zbog našeg izlaza u Rusiju, je li nam stalo do ljudi u Rusiji, o njihovoj dobrobiti i pravu na životu u pravnoj državi Mislim da bi to trebala biti osnova za davanje odgovor na vaša pitanja. Vi ćete sa različitih stajališta dobiti različite odgovore na svoja pitanja, ali i zato u ovom parlamentu nastojimo eh, nastojimo dati neko zajedničko mišljenje. što se tiče NATO članstva, mislim da je to provokativno za Rusiju i ne služi E, interesima o onima koji e, sada u Ukrajini trebaju pomoć i to ne služi e, ni Ukrajini. Mislim, to je moje stajalište i većine moga kluba zastupnika. Rekli smo da sada radimo u sklopu okvirnog sporazuma o pridruživanju nije bit potpisivanja, već e, i e, treba dati podršku kako u Ukrajini bi došlo do e, promjena to će neko vrijeme trajati jer se protiv korupcije ne bojite preko noći i treba vam cijeli mehanizam i primjerice kako kad govorimo o financijskoj pomoći Ukrajine, opet financijska pomoć, moramo vidjeti kako će ona biti dodijeljena, ako će se ona e, dijeliti na tradicionalno MMF e, e, receptu kao što je to učinjeno u mojoj zemlji Portugalu, onda mislim da će to biti katastrofa jer će se E, ići na ruku Putinu. Treba to zapravo učiniti na ispravan politički način i na kraju e, sankcije. Smatram da postoje e, usmjerene sankcije usmjerene na određenu skupinu ljudi oligarhe i korumpirane političare ti ljudi e, vjerojatno ne e, provode odmor na Krimu, već idu na Azurnu obolu i e, malo će razmisliti ako se njihovim obiteljima zabrani shopping u Amsterdamu ili Parizu. Mislim da te sankcije mogu biti bitne i ne samo za Rusiju, za Ukrajinu već su bitni onima u Rusiji koji žele pravnu državu i, to je bitno i, za nas jer e, gospođo Gomeš molim vas jer u su mnogi podupirali korumpirane e, oligarhe iz e, Ukrajine i Rusije u našim e, bankama su njihovi e, novčani polazi e, i bitno je da mi moramo razmisliti za što se zalažemo i ove sankcije će biti korisne i mi ih podupiremo. Hvala lijepa. Nadam se da će e, i sada neka nogometna utakmica biti interpretirana kao nešto što je usmjereno protiv Rusa. Molim vas ograničite se na pet minuta. Hvala vam. kolegica je jako dugo govorila. Želim eh, poželjeti dobrodošlicu eh, kolegama iz eh, nizozemskog gornjeg doma i preći ću na engleski jezik. Mislim da bi bilo dobro razlikovati naše stajalište prema Rusiji i prema Ukrajini, iako su one međusobno vrlo dobro povezane. Vjerojatno nije dobro vrijeme za dubinsku analizu onoga kako smo se ponašali prema Ukrajini unatrag 18 mjeseci. Uvjerena sam da je počinjen niz taktičkih pogrešaka. Stvari su išle kako su išle bilo bi dobro napraviti ovu analizu za budućnost, ali ona nam neće sada pomoći i zato se sada ovim neću baviti. Kao i neki drugi poput drugih političkih klubova, ja sam posjetila Ukrajinu, predvodila sam jednu delegaciju tamo i to prije nekoliko mjeseci, dok je gospodin Januković još uvijek bio na vlasti, a gospođa Timošenko u zatvoru, tako da sam stekla dojam o tom mjestu. Bilo je jasno da je Rusija od kolovoza e, poduzela čitav niz e, mjera protiv Ukrajine, prestala uvoziti ukrajinsku čokoladu, potom zabranila uvoz ukrajinskih vina i alkoholnih pića, rezervnih dijelova te drugih industrijskih proizvoda. Na taj način je naštetila ukrajinskom gospodarstvu. Činilo se da je Rusija ukinula te mjere protiv Ukrajine. Međutim, sada možemo vidjeti da je to bilo učinjeno samo tijekom olimpijskih e, igara, odnosno kao priprema za ono što se kasnije dogodilo na Krimu. Ja se osobno bojim da će situacija na Krimu ostati nepromijenjena neko vrijeme. I sada dolazim do našeg stajališta prema Rusiji. Ja sam pratila odnose između EU i Rusije i to već duže vrijeme kad sam bila ministrica za europske poslove u svojoj zemlji. Imala sam kontakte s Moskvom i tamošnjim tijelima. To je bilo prije deset godina. Čini mi se da je tada to bilo manje teško nego danas. Želja da se uopće pregovara danas je daleko manja od one prije deset godina. Nije bila velika niti prije deset godina ali danas je gotovo iščezla. Čini se kao da je Rusija, odnosno Putinov režim, no nema želje da se ova situacija riješi. Za njih je situacija bila takva da netko mora pobijediti, a drugi izgubiti. I to se očitovalo i u kontaktima s njima, što je otežavalo situaciju. Za mene su ti odnosi bili vrlo frustrirajući. Imam još dvije primjedbe. Jedna je kratka, to je kako su se Rusi ponijeli prema Krimu. Za nekoga mojih godina sa vrlo živim, ne osobnim sjećanjem, ali sjećanjem na drugi svjetski rat, kako su se ponijeli prema Krimu. To podsjeća na Anšlus, odnosno na Aneks. I čudi me da Rusi to ne shvaćaju. Potom iznenađuje me da na današnjem sastanku u Parizu nije prisutovalo niko iz Europske unije. I dakle, nadam se da su John Kerry i Veronica Ashton da usko surađuju i da su u stalnom kontaktu u vezi s ovom temom. Jer ako to nije slučaj, onda će to biti e, žalostan primjer onoga što je rekao jedan američki političar, a to je fakti EU. Hvala vam. Imamo kolegicu iz kluba. Hvala kolegici iz kluba Alde. Sad imamo kolegu Tenoka za klub konzervativaca. Hvala vam. Žao mi je što svojim kolegama iz Nizozemske moram reći da nakon čina agresije Rusije na Krima, slažem se s onim što je kolegica Nic rekla, ima paralela sa Hitlerovim aneksom Austrije. Riječ je o, jednakim, o primjeni jednakih načela. Ne možemo se ponašati kao da je sve kao prije ove krize. U vijeću sigurnosti čak se i Kina e, proglasila neutralno, bilo je 13 glasova e, za. Većina zemalja je osudila Rusiju, ruski čin agresije, jedini koji su ju podržali. Bili su velike demokracije poput Sjeverne Koreje, Belarusa, Sudana i slične. To su one koje mi padaju na pamet. Dakle, Rusija je sada najveći neprijatelj. Ona je mm, ima nešto protiv naših zapadnjačkih vrijednosti. Putin nastavlja rusku imperialističku tradiciju, on je vrhunski taktičar, šahist, ignorira sve međunarodne zakone, počeš od povolje UN-a, Helsinškog e, dokumenta. Ono što me najviše brine, to su jamstva iz Budimpešte kojima e, se garantirao integritet Ukrajini kada se ona odrekla nuklearnog oružja, kako sada poruku šaljemo svijetu, kakvu sada poruku šaljemo zemljama koje se žele odreći svog nuklearnog naružanja kao što je Sjeverna Koreja. Kakvu poruku šaljemo kada je riječ o neširenju um, oružja za masovno uništenje? Oni se žele odreći svog oružja, kao što, to su zemlje kao što je Saudijska Arabija i slično, a onda vas napadne netko iz vijeća sigurnosti. Mislim da bi se trebao brzo revidirati status Rusije u Vijeću Europe. Oni su spremni koristiti vrlo sirovu propagandu u svojim medijima, uključujući i Rusiju danas. Oni nikad nisu imitirali dio intervjua kojim sam bio jako kritičan prema režimu i dok sada ovdje razgovaramo postoji vojna prijetnja na granicama Ukrajine a ono što on želi je nametnuti svoju volju suverenim susjednim državama, zato što ih on vidi dijelom bivšeg sovjetskog e, savezna, odnosno prijašnjeg carstva i on to ponovno želi izgraditi jer po njemu je pad Sovjetskog saveza jedna od najvećih e, katastrofa koja je zadesila majku Rusiju. Kažem vam je zbog nizozemskih kolega, ali evo ja poznam Rusiju jako dobro, Ukrajinu još i bolje i ne vjerujem da će on stati. Ukoliko želimo se želimo praviti da se sve kao prije, nemojte se brinuti gospodine Putin, on će anektirati ostatak Gruzije, napast će sjeveroistok Ukrajine, možda će napasti Bjelorusiju, slomit će Moldaviju, odvojit će Transnistriju, uklopit će u Rusku federaciju a sada se spominju i e, Latvija te e, Finska. Mm, Latvija sa, sa svoje strane članica NATO, a to je mislim da bi tamo trebalo pojačati našu prisutnost. Moj klub se uvijek zalazao za euroatlantsku perspektivu za zemlje poput e, Ukrajine i Moldavije. Po meni je pogrešno moralno reći da bi Albanija trebala biti potencijalni kandidat na Zapadnom Balkanu i reći apsolutno ne zemlji poput e, Ukrajine. Ne smijemo prihvatiti ovu podjelu na bliže i dalje zemlje. To je način na koji Kreml gleda na svijet. Ne smijemo misliti da e, napadamo sovjetski prostor. Vidjeli smo da se i u Rusiji prosvjeduje protiv ovih, e, protiv ovakvog djelovanja, mnogi su ljudi uhićeni, ne znam da li ih je uhitila sigurnosna služba ili tajna policija, međutim trebaju nam veze sa oporbom u Rusiji. I konačno smatram da Putin e, drži da može sjesti nametnuti nekakva rješenja, a da niti e, ne razgovara sa vladom iz Kijeva. To se odnosi na situaciju sa istočnim e, dijelom te zemlje koja će imati posebne odnose s Rusijom i koja će zapravo biti pod djelovanjem Kremlja, pod utjecajem Kremlja. Osuđujemo agresiju Rusije želimo evropske sankcije i američke ciljene sankcije za koje mislimo da će imati učinak na oligarhe i one koji se nalaze oko Putina. Hvala vam. Želim vas podsjetiti da imamo samo još deset minuta i zato bih vas zamolio da budete kratki. Kolege će steći dojam o našem stajalištu ovdje u parlamentu. Kolega Šoplin iz Europskih pučana. Hvala vam. Hvala vam. Želim zaželiti dobrodošlicu e, nizozemskim kolegama. I vidio sam crvenu armiju kako djeluje dva put u životu i mislim da to utječe na moje stajalište rusije Pitanje koje ste nam postavili je kako utjecati na Rusiju jednostavno govore razumjeti a to je odustati od iluzija. Ona jest strateški partner, međutim, trenutno je i neprijatelj Evropske unije, odnosno Zapada. Rusija vjeruje da joj je Zapad ponizio, posebno Evropska unija i sada nam zato želi vratiti. Ona ima različit drugačiji koncept moći. zapozanjuje je meka za slabiće. Sa novcem možete podmititi ljude. Mislim da oni imaju sasvim drugačiji koncept e, moći. I ona, pogledajte malo e, simboliku na njihovoj zastavi, pa riječ je o imperialističkom e, simbolu. Koloniziranje je dobro za njih, međutim oni koji su kolonizirali imaju sasvim drugačije mišljenje, to mogu reći iz osobnog iskustva. Čini mi se da je e, Rusija krenula na jedan put kojim se može, koji se može dokinuti samo e, primjenom sile. Ne mislim pritom na vojnu silu, silu već na spremnost da se Rusiji kaže ne, ovo se mora prekinuti, to mora sve biti dijelom jednog paketa jer inače oni to neće razumjeti. Rusija je napala svaku, svaku od svojih susjeda, uključujući i neke ne susjede, kao su Čehoslovačka i Mađarska. Moramo se prisjetiti i rata 1939. Te Sovjetski savez je napao Finsku. Sjetimo se te paralele. Finska je na koji način nije prijetila bila je prilično bezopasna dijalog. Čini mi se da se dijalog može ozbiljno shvatiti jedino koliko ga prati moć, a koliko je, to jednako je sila iza toga. Mm, to je dio, mislite, suprotno je dio evropske, evropske iluzije. I to možemo reći mi koji poznajemo e, Rusiju. ruska kultura, ruske vrijednosti, njihovo stajalište, povijest, ono je različito. Zašto moramo misliti da je ona poput nas? To je zasebno mjesto, ima vlastite vrijednosti, nisu ni više ni niže, već drugačije. I iznad svega nemojmo projecirati svoje vrijednosti na Rusiju. Dakle, ne treba nam pragmatizam, već vrijednosti. Hvala vam. U starim vremenima bio je vic tko je najviši patuljak u svijetu i to je bio sovjetski patuljak. Sa Graham, izvolite. From uh, Alde. Thank you, chair. Iz kluba Alde. Nastavit ću biti kratak. Prije svega, drago mi je što imam priliku za raspravu sa nizozemskim gornim domu. Mislim da su rasprave sa nacionalnim parlamentima vrlo važne i htio bih da su još i češće. Cijenim zalaganje nizozemske e, da donese mir između ovih e, zaračenih strana, kao što je to učinila na tijekom 30-godišnjeg rata Engleske i Francuske. Slažem se s onim što su istaknuli kolege vezano uz e, trenutnu situaciju s Rusijom, međutim vjerujem da je važno da prepoznamo da nismo bili od potpunosti pomoći u ovoj situaciji. Moramo pogledati unatrag i omogućili smo visokoj predstavnici da posjeti prosvjednike na Majdanu. To možda nije bio najbolji potez i odluka Ukrajinskog parlamenta, odnosno rezolucija o neučenju ruskog jezika u školama zasigurno također nije bila od velike pomoći. Te je bila jedan od čimbenika u ruskoj odluci o napadu. Mm, htio bih odgovoriti na pitanje gospodina Van der Lindena kako započeti dijalog. Pa Rusija treba povući svoje trupe u svoje vojne baze. Želja Evropske unije mm, stvoriti uvesti postupne sankcije, to, to pokazuje našu volju da želimo poboljšati situaciju, za ponovo pokrenuti dijalog. Međutim, slažem se sa kolegama da je lopta sada kod e, Rusije. Evropski odgovori su se do sada svodili na razinu mjera. Htio bih da smo bili aktivniji, da nismo čekali Amerikance da nešto poduzmu. Jednako kao što smo se nosili sa situacijom u Gruziji 2008. Gospodin Sarkozy je išao u Moskvu, razgovarao s mjesta s njima i možda bi bilo korisno da i sada gospođa Merkel ode u Mosku kao predstavnica zemlje koja najviše trguje sa Rusijom. Rusi su toliko u krivu, naročito kada je riječ o kršenju deklaracije iz Budimpešte, to na, način da oni trebaju ispraviti ono što su učinili. Hvala vam, gospodin Kelam iz epp p-a. Hvala. Hvala i cijenim posjet kolega iz Nizozemske i mogućnost da razmjerimo mišljenja. Možda je ključno pitanje koje se odnosi na Europsku uniju i njezinu budućnost. Mi smo navikli percipirati tu uniju kao uniju koja počeva na vrijednostima i solidarnosti, a sada je došlo do čina agresije koji je jednoglasno osuđen, to nema sumnje. Nadalje, Helsinški sustav evropske suradnje i sigurnosti doveo je zapravo do toga da je došlo do tektonskih pomaka. Jedna evropska zemlja je raščlanjena i ruski političari su proglasili da dolazi do nove ere revanšizma i do povratka na stare ruske granice. Dakle, svima se svi su ugroženi. I To nas podsjeća na 1938. godinu kada je Čehoslovačka na isti način raščlanjena. Jeste li mogli zamisliti da je u tom trenutku zemlja poput Nizozemske mogla uputiti e, ministra trgovine na razgovore u nacističku Njemačku? Da, to se moglo dogoditi, ali nemojmo zaboraviti da je i Nizozemska također bila na putu, e, na Hitlerovom putu i postala jedna od njegovih žrtava. Da se ponovno otvori dijalog između agresora i žrtve pomoću posrednika, iskreno ne vidim tome smisla prije nego što se Rusiju primora da se ponovno počne držati međunarodno preuzetih obaveza i načela. To me podsjeća na predsjednika Roosevelta koji je uvijek govorio, e, govori diplomatskim jezikom, ali nosi sa sobom veliki štab, odnosno batinu. Dakle, e, htio bih da se sada osvrnemo na staru rusku doktrinu uzimanja sebi za pravo da se vojno upliču u interne stvari druge susjedne države kako bi zaštitili rusku manjinu koja živi na tom teritoriju. To treba osuditi, Europski parlament je to i učinio prije dva tjedna. U protivnom možemo govoriti o svojevrsnom političkom rasizmu. I moj posljednji komentar odnosi se na vrijednosti. Na Majdanu smo čuli ljude koji su se posvetili europskim vrijednostima, opredijelili su se za to, pale su i žrtve. Prevladani su strahovi. Zašto bismo mi sada strahovali? Zašto bismo strahovali zbog nestabilnosti više nego što je to bio slučaj s njima? Moramo ih podržati, u protivnom će Europskoj uniji doći kraj u moralnom smislu i to će zapravo ići na ruku predsjedniku Putinu koji vjeruje da je Europa moralno propala i zainteresirana samo za novac. Dakle, ovo što smo čuli je bilo vrlo zanimljivo, e, vrlo zanimljivi kontekst za zajedničko suočavanje s tom situacijom. Hvala. Kolegica Boskut iz Kluba zastupnika socijalista i demokrata. Hvala gospodine predsjedavajući. Kao prvo pozdravljam kolege iz Nizozemske, iz Gornjeg doma Nizozemskog parlamenta. Drago nam je što ste ovdje kako bismo mogli razmijeniti stavove. Neću govoriti dugo jer smo već čuli dosta i od predsjedavajućeg i od koordinatorice. Međutim, želim istaknuti nešto što je vrlo bitno, a to je različit pristup. Naime, kada razgovarate s ljudima na ulici u Nizozemskoj, mnogi kažu jednostavno su indiferentni na činjenicu da je Rusija aneksirala Krim, budući da je održan referendum, oni su to sami izglasali. E, ne imajući pritom u vidu da je sam referendum održan na nezakonit način. Mislim da je zapravo stvarno pitanje e, hoćemo li hoćemo li pustiti Rusiji da naprosto to prođe. Jer kolege su ukazali na to da se ljudi uistinu pribojavaju da bi to mogao biti presedan za budućnost za neke buduće aktivnosti Njemačke, ne Njemačke, zabunila sam se, Rusije. And I se. Mislim da bi reakcija trebala biti stroža i trebala bi se više temeljiti na tome da mi jednostavno to ne prihvaćamo. To treba jasno reći. što bi bilo da je to učinila neka druga zemlja? Bili im to samo tako prošlo? E, I moram također istaknuti da smo, da nismo e, odradili svoje u po pitanju obrane manjina. Dakle, bilo je problema sa ljudskim pravima LGBT zajednice u Rusiji, međutim većina država članica ipak je bila nazočna na olimpijskim igrama. Zatim tu su i krimski Tatari kao manjina na tom poluotoku, oni su jasno e, kazali da ne žele biti dio Rusije, u njihovoj, oni su već u, prošlosti bili žrtve staljinističkih progona i oni to nisu zatražili. Prema tome mislim da mi moramo vrlo jasno reći da e, takvo ponašanje nije prihvatljivo. U redu, mislim da ste dobili dovoljno razloga i za vaš ovdašnji posjet. Izvolite. E, hvala, ja također zahvaljujem svim zastupnicima koji su uzeli riječ. Moramo jasno istaknuti da naš senat nedvosmisleno osuđuje rimsku, rusku agresiju na Krimu. Mi također vjerujemo da ljudi u istočnoj Europi imaju pravo na europske vrijednosti koje su nam zajedničke i podržavamo proces iz Helsinkija. Ono o čemu bismo ovdje htjeli s vama razgovarati jest kako doći do prave strategije da postignemo zajednički cilj. A ne možemo e, funkcionirati bez primjerene strategije prema Rusiji. I to ne u retoričkom smislu, isključivo, e, budući da nam treba jedna djelotvorna strategija. Tijekom čitavog ovog dana primjećujem da, e, da postoje razlika između ljudi koji su imali iskustva s Rusijom i onih koji to nisu imali. Dakle, postoje i određene razlike ovdje i moramo pronaći zajedničko rješenje. Mnogi podržavaju politiku sankcija, da Rusija je tvrda sila, ona samo čuje te poruke. Um, Međutim, moramo razmisliti i o gospodarskoj ovisnosti država članica Europske unije o Rusiji. Možda bismo trebali promicati zajedničku energetsku politiku Europske unije kako bismo na odgovarajući način mogli odgovoriti na te izazove koje Rusija stavlja pred nas. E, ja bih vas htjela pozvati ovim putem da nas posjetite u našem parlamentu, u Hagu. To je glavni grad međunarodnog prava, prema tome to je i pravi ambijent za jednu takvu raspravu. Hvala. Hvala i ja vam želim također pružiti jamstvo da smo mi ozbiljno shvatili vaš poziv. Mislim da je ovo već drugi put da nam dolazi u posjet e, izaslanstvo nizozemskog parlamenta. Prvi put je bilo riječi o obrani i o pitanjima koje se tiču obrane, ali ovo nam je već drugi posjet. A osim toga, za dva dana ćemo u Ateni imati e, sastanak odbora za obranu i vanjsku politiku. E, tako da, evo, to je još jedan e, sastanak u tom kontekstu. Hvala još jedanput što ste se odazvali našem pozivu.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 uvaženi kolege. Idemo dalje. Još jedan put lijepo pozdravljam povjerenika Fulea među nama. On je uvijek s nama, uvijek se odazvao našem pozivu kada smo mi smatrali da trebamo dobiti podrobnije informacije o djelokrugu njegovog rada i rada njegove službe. Kao što znate, mi s njime uvijek razgovaramo o aktualnim pitanjima kao što su europska politika susjedstva, izvješća o napretku pojedinih zemalja. E, dakle zemalja koje su obuhvaćene u tom procesu i naravno tu je i čitav niz drugih pitanja o kojima će nam povjerenik Fule nešto reći. Evo ja ću mu sada predati riječ da iznese nekoliko uvodnih e, zapažanja. Hvala gospodine predsjedavajući. E, zapravo je bitno istaknuti dvije stvari. Kao prvo, ovo je e, moj posljednji izvještaj vama, a usprkos tome mi to i dalje nazivamo izvješćem o napretku. Da, stalno napredujemo, svi, svi napredujemo. gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Da krenem od najočitijih informacija. Ovo su vrlo izazovna vremena kada je riječ o odnosu Europske unije i susjednih zemalja kako na istoku tako i na jugu. Naravno najprije nam pada na pamet Ukrajina. E, došlo je do promjena koje su izazvali prosvjedi i činjenica da su postojale ambicije za ekonomskom integracijama sa Europskom unijom. Ugrožen je teritorijalni integritet Ukrajine i sada je pod prijetnjom od strane Rusije. Međutim, e, situacija je zahtjevna i u drugim dijelovima našega susjedstva, ne samo Ukrajina, nego i neki drugi partneri su pod sve većim pritiskom od strane Rusije, s obzirom na svoje napore da se približe Europskoj uniji. Nastavak brutalnog e, rata u Siriji, utjecaj na susjedne zemlje, polarizacija političke situacije u Egiptu i nastavak sukoba u susjednim zemljama kako na jugu, tako i na istoku Europe zahtjeva naše e, trajnu budnost i angažman. Više nego ikada budućnost naše kolektivne sigurnosti oblikovat će naše djelovanje e, i naš naše aktivnosti u susjednim zemljama. Možda nema ništa očitije od toga s obzirom na najnovija zbivanja. Nakon revizije politike europskog susjedstva htio bih istaknuti pet poruka u vezi s našom politikom. Kao prvo, 2013. godine suradnja Europske unije i partnerskih zemalja u susjedstvu bila je sveobuhvatna, dakle u svim ključnim područjima, a to obuhvaća politički dijalog, gospodarske reforme i integracije, te sektorsku suradnju, povećanu mobilnost za građane iz partnerskih zemalja, veću razinu uključenosti civilnog društva, razvoj mreža e, za studente i znanstvenike. Ta suradnja je sastavni dio europske politike susjedstva i dala svoje rezultate, kao što vidimo u izvješćima koja su nedavno izišla u javnost. Htio bih istaknuti četiri primjera. Kao prvo, reformski napori se nastavljaju čitavom nizu zemalja. Gruziji, Moldovi, Maroku i Tunisu. Vlasti su pokazale da su opredjeljene za reforme i naglasile su važnost koju pridaju jačanju i intenziviranju odnosa s Europskom unijom. Sa svim zemljama koje sam spomenuo može se reći da je politika susjedstva Europske unije kompas za provođenje reformi. Mi smo također mnogo toga učinili e, kako bismo e, pružili financijsku pomoć partnerskim zemljama. 2013. godine to je iznosilo više od 1,7 milijardi eura govorimo o bilateralnoj pomoći. Zatim treće, značajan napredak je postignut u području istočnog partnerstva tijekom 2013. godine. Summit u Vilniusu je bio odlučujući korak prema naprijed u sklapanju novih sporazuma o pridruživanju, što obuhvaća i e, prostor e, slobodne trgovine e, između Europske unije i Gruzije i Moldove. Na deklaraciji samita je zacrtala vrlo ambiciozne ciljeve i naglašena je važnost provedbe dogovorenih obveza, posebno kada je riječ o političkoj, gospodarskoj i društvenoj reformi. Četvrto, odradili smo određeni napredak kada je riječ o putokazu sa susjednim zemljama na jugu Europe i osnažili smo suradnju sa Unijom za Mediteran. Ponovno su pokrenuti ministarski sastanci u raznim sektorima od zajedničkog interesa i dobro se napreduje kod uspostave regionalnog strukturiranog dijaloga s civilnim društvom u tim zemljama. Nakon usvajanja e, krajem 2012. godine zajedničkog priopćenja odnosu između Europske unije i Magreba intenzivirali smo dijalog sa partnerskim zemljama iz Magreba. Cilj je podržati njihove napore u smjeru snažnijeg regionalnog dijaloga i suradnje. Pripremili smo akcijski plan koji smo predložili partnerima. Vrlo rado ću vam ga predočiti u ovome domu. Naravno, uz to ide i priopćenje e, koje je još u pripremi. Uvaženi zastupnici, moja druga poruka danas vama je sljedeća. E, kada se osvrnemo na ciljeve koje smo si zadali u svibnju 2007. prilikom revizije europske politike susjedstva, možemo vidjeti da je Europska unija mnogo toga postigla. Pregovori o novim sporazumima o pridruživanju, što uključuje i slobodno-trgovinski sporazum, e, zatim akcijski planovi, e, partnerstvo za mobilnost. To su sve područja o kojima smo postigli napredak. Potpisali smo političko poglavlje sporazuma o pridruživanju s Ukrajinom. To je učinjeno prije deset dana. Gruzija i Moldova se pripremaju na potpisivanje sporazuma o pridruživanju i radimo sve što možemo kako e, do toga ne bi došlo E, kako bi do toga došlo do lipnja ove godine. Također smo napredovali u području liberalizacije viznog režima. Evropska unija je upravo odobrila e, bezvizni režim za moldovske građane. Potpisali smo i e, partnerstvo za mobilnost s Marokom i Tunisom. Mi smo ostali vjerni svojoj obavezi da intenziviramo aktivnosti i potporu civilnom društvu od e, svibnja 2011. godine. Imamo i instrument za civilno društvo u sklopu enp p-a u iznosu od 72 milijuna eura. Također smo podržali uspostavu Europske zaklade za demokraciju. E, dali smo, izdvojili smo 6 milijuna eura za osnivanje te zaklade. Suradnja u području e, prometa, obrazovanja i energetike se intenzivirala. Velik broj programa Europske unije u razdoblju od 2013. do 2020. na raspolaganju su i partnerima iz ENP-a. 11 partnerskih zemalja već je potpisalo ili pregovara o e, tome da sudjeluje u spomenutim programima. ENP je i dalje relevantan okvir e, i reći ću vam sada zašto u to vjerujem. Kao prvo uvjeren sam da načela ove politike i dalje mogu biti primjenjivi. Načelo više za više mora se nastaviti primjenjivati i mora e, biti smjernica za naše odnose sa 17 partnerskih zemalja. To ne znači da ćemo zanemariti neku od partnerskih zemalja. NP se ne svodi na to da se primjenjuje jedno mjerilo za sve. Mi ćemo obratiti veću pozornost na one partnere koji pokažu odlučnost da provode reforme i da poštuju ljudske slobode i temeljna prava. Drugo, usprko svim razlikama, niz izazova je zajednički e, našim susjednim zemljama na istoku i na jugu, uključujući ekonomsku i demokratsku tranziciju i neke sigurnosne izazove. Ključni instrumenti politika e, u sklopu ENP-a kao što su politički dijalog, trgovinski sporazum i sektorska suradnja, partnerstva za mobilnost, omogućuju nam da e, aktivno podržavamo svoje partnere i surađujemo s njima. Treće, u iznimnim e, okolnostima ova politika nam je omogućila da da budemo u skladu sa izazovima koji su pred nama. U Ukrajini smo predstavili jedan paket mjera kako bi se stabilizirala financijska situacija. U kontekstu Sirije, e, krize u Siriji prošle godine, a u vrlo teškim vremenima za proračun Europske unije, mobilizirali smo dodatnih 400 milijuna eura i ta je pomoć e, dana Siriji i susjednim zemljama. Četvrto, okvir nakon Lisabona, zakonski okvir nakon Lisabona omogućuje Europskoj uniji koherentnije politike prema susjednim zemljama. Zajednički interesi i vrijednosti su usklađeni. To zahtjeva od Europske komisije, Europske službe za vanjsko djelovanje i država članica da zacrtaju zajedničke ciljeve i da si zacrtaju zajednički put djelovanja. Međutim, to nije izazov koji se odnosi samo na ENP, nego općenito na za vanjsku politiku Europske unije. Uvaženi kolege zastupnici, tu sam, sada dolazim do četvrte poruke koja se odnosi na trenutne izazove koje su pred nama. Kao što sam oduvijek govorio, ova politika e, mora biti predmet stalne kontrole i revizije. Iskreno vam moram reći da smo imali izazova s kojima smo se morali suočiti. Kada je riječ o usmjeravanju partnera prema politikama koje će dovesti do veće razine sigurnosti i do boljih demokratskih i ekonomskih reformi. Naša kolektivna reakcija na to, a pod time podrazumijevam na reakciju Europske unije svih njezinih institucija i država članica, nije uvijek bila onako brza i cjelovita kao što bismo htjeli. Na temelju iskustva proteklih godina e, mogu e, vidjeti nekoliko područja kojima su moguća poboljšanja. Ekonomski kontekst i izazovi s kojima se suočavaju pojedine zemlje nisu isti i sve se više razlikuju. Zato i mi moramo imati diferencirani pristup, ne samo e, prema dvijema regijama, nego i u kontekstu bilateralnih odnosa. Na taj način možemo ne samo bolje odgovoriti na očekivanja i potrebe pojedinih partnera, nego isto tako možemo zaštititi vlastite interese. Moramo biti bolje ekipirani kako bismo reagirali na krizne situacije, na potrebe i na brzi razvoj događaja. Moramo reagirati brže i fleksibilnije prema potrebi. To može zahtijevati određenu kreativnost u pristupu i prilagodbu politika. E, dakle, korištenje onih instrumenata koji su bili kvalitetniji. To zahtjeva tješnju suradnju između Europske komisije, Europske službe za vanjsko djelovanje i e, ostalih institucija Europske unije, što uključuje i Europski parlament. Programiranje potpore za ENP također će zahtijevati fleksibilnost i brzo reagiranje. E, s obzirom na dinamiku i razvoj događaja na istoku i na jugu. I htio bih podržati i zahvaliti ovome odboru na pomoći u dijalogu o programiranju. Mislim da će revizija na polovici razdoblja dati mogućnost da revidiramo pomoć koju pružamo partnerima na temelju i novih obilježja i provedbe načela više za više e, u novim instrumentima za pomoć. Htio bih jasno reći da će ova revizija na polovici razdoblja, premda je neki mogu doživjeti kao kompromis do kojeg se došlo u pregovorima, ona zapravo predstavlja mnogo više i to je jedan značajan instrument e, za interakciju između Komisije Europske službe za vanjsko djelovanje i Europskog parlamenta i to će nam omogućiti da e, brzo i pravodobno reagiramo na promjene u susjedstvu. Jedan od najvećih izazova pred kojim koji se nalazi pred ovom politikom susjedstva sastoji se o tome da se vidi da nije riječ o geostrateškoj političkoj igri, nego o istinskom partnerstvu, o pomoći e, zemljama u njihovom demokratskom razvoju koje, se, e, koje ulažu sve napore u pravcu ekonomskog i društvenog razvoja. Treba ponuditi e, sporazum i nadam se da je, htio bih istaknuti naime da je sporazum o pridruživanju koji smo ponudili našim partnerskim zemljama bio odgovor na njihove zahtjeve i u skladu sa načelima iz Helsinkija. Od samoga početka smo bili spremni razgovarati s Rusijom o značenju i o implikacijama tih sporazuma. Mi i dalje vjerujemo da e, su ti sporazumi naše tjesno partnerstvo sa zemljama na istoku nešto što ne ide na uštrb njihovih odnosa s Rusijom. Naprotiv, mi e, poštujemo te tradicionalne veze koje oni imaju s Rusijom. Što se tiče e, ekonomske suradnje, mi smo intenzivirali odnose i podigli smo to na najvišu razinu tijekom sastanka kolegija povjerenika sa ruskom vladom početkom prošle godine. Samo na tek se na posljednjem e, samitu e, Rusija odlučila uključiti Umjesto dijaloga e, Rusija se odlučila za unilateralne sankcije prema Ukrajini. To je bio odlučujući korak. To je dovelo bivšu ukrajinsku administraciju da odgodi cilj potpisivanja sporazuma o pridruživanju. A e, izgradnja prosperitetnog susjedstva podrazumijeva da susjedi naših susjeda moraju svoju ulogu igrati na način koji pokazuje više poštovanja. A mi smo opredjeljeni za takav dijalog. I moja peta poruka se tiče budućih izazova e, koji stoje pred našom politikom. S obzirom na geopolitički razvoj događaja na našem kontinentu, moramo više razmisliti o konačnem cilju politike europskog susjedstva. U nedavnim zaključcima vijeća od Ukrajine rečeno je da sporazum o pridruživanju nije konačni cilj naše suradnje. Ako želimo ozbiljno pristupiti europskim ambicijama naših partnera, moramo se koristiti najmoćnijim transformacijskim instrumentom kojim raspolaže Europska unija. Istovremeno moramo pronaći bolji način da podržimo arapske demokracije u nastajanju, e, kao što je Tunis, e, i koji vide Europsku uniju kao istinsko, istinskog partnera i prijatelja. Naš dijalog je prethodnih godina pokazao da perspektiva postupne ekonomske integracije na tržište Europske unije nije E, da je to nešto što je privlačno, ali e, zajednički ekonomski prostor bio bi prvi korak. No postoji druge dimenzije kao što su kontakti među ljudima i to je nešto što moramo uzeti u razmatranje. Da zaključim, gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege, više nego ikada moramo pokazati da ispunjavamo preuzete obaveze e, kada je riječ o potpori koju pružamo ekonomskim reformama. Ali isto tako se moramo nositi i sa sigurnosnim prijetnjama. Europska unija mora pokazati da će učinkovito podržati one zemlje u svom susjedstvu koje krenu u taj zahtjevni proces reformi i tranzicije. E, to ne možemo činiti samo deklarativno, nego i konkretnim dijelima. I u tom smislu moramo i trebali bismo biti ambiciozni. Hvala vam na pozornosti. <clears throat> Hvala lijepa. ovo je bio manje više sažetak e, višegodišnjeg napornog rada i, i zaista cijenimo taj e, rad E, i vezu koja je uspostavljena između vašeg ureda i naše e, kuće. Naš, e, imam niz kolega. Pozvao bih kolegu Grema da kaže nešto hvala predsjedavajući Htio bih se e, osvrnuti na Moldovu za koju sam odgovoran e, i čestitao bih gospodinu Fuleu na svemu što je učinio kako bi pokušao pomoći Republici Moldovi e, na putu postizanja boljih standarda. U izvješću se kaže da nova vlada koja je došla 2013. u svibnju e, nije mogla riješiti uzroke nestabilnosti i mene se čini da je to zaista tako. slažete li se s time da je Moldova dobar učenik e, i, i je li usporedbi sa drugim e, zemljama koje su, koje u manažmanu, aranžmanu, je li to sama postigla e, korupcija je identificirana kao najveći problem i treba podržavati volju da se protiv nje bori e, povjereniče smatrate li da e, volja za to postoji i jesu li netransparentnost e, financiranja e, opći dio problema pojave korupcije e, i kakvu ulogu u tome igraju Europske agencije, te nešto o Transdnjestri Moldova nije napredovala malim koracima i bili povjerenik E, rekao da e, možda ipak nije problem e, u Moldavi već u tome što se Europska unija boji Rusije. Gospodine Vuljanović, hvala na prezentaciji dali ste zaista živopisnu sliku, e, izlistali ste e, prioritete i htio bih e, pitati nešto. Rekli ste na početku izlaganja da Rusija želi biti bliže Europskoj uniji, naravno bliže zemljopisnom, ali e, Rusija je dalje od EU-a nego ikad. Ne možemo prihvatiti ono što su učinili niti to progutati. Imate li na umu specifične mjere koje bi u nekoj doklednoj e, budućnosti e, ostvarile cilj e, da se Rusija približi politički Europskoj uniji. Drugo pitanje odnosilo bi se E, na Albaniji za koju sam izvjestitelj. Kako komisija e, smatra e, gleda na to da je odbijen zahtjev za kandidaturom u prosincu. Još nešto, e, situacija u Bosni je kaotična, rekli ste to i sami, nekoliko puta nema rezultata, nema pomaka. Očito ljudi ne mogu ondje naći pravo rješenje na osnovu kojeg bi e, dalje mogli krenuti. Nije li vrijeme za nas da iskušamo e, dati recept Evropska unija to do sad nije činila, ali ne bi li bilo sada vrijeme da spasimo situaciju i da spriječimo još veći kaos. Tamo se svašta može dogoditi. Možda je vrijeme da se direktnije angažirimo i da učinimo nešto što nismo učinili do sad. Hvala e, gospodine Vuljanić. E, nadam se da nećemo više čuti dalje od njega o tome u ovom mandatu Nadam se da niste predoslovno shvatili da se Rusija želi e, približiti Europskoj uniji. Ustanite. Dobar dan, e, predsjedniče. Htio bih e, odati počast gospodinu Štefanu Fuleu na onome što je odradio proteklih godina, a sad ću ga kritizirati. Drago mi je i je što će doći revizije, do revizije na pola mandata, ali nadam se da će ona biti radikalna jer to je bitno. Mislim da smo pogriješili e, i to u nekoliko smjerova. Uvijek podcjenjujemo Rusiju koju, za koju smatram da je a da je to zapravo i najveća greška zajedničke e, vanjske i sigurnosne politike. Mislim da brzo gubimo Tursku i možda bi gospodin Füle htio nešto reći e, o izbornim rezultatima u Turskoj i e, bili se složio da će premijer sada zgaziti svoje e, e, protivnike na e, vrlo nedemokratski načini što će stvoriti što će kod nas nas natjerati da promijenimo stav i djelovanje prema Turskoj moramo biti realistični sa mnogim zemljama. U rujnu prošle godine u Armenije je odlučila da neće nastaviti pregovore s nama. Mislim da je naša reakcija trebala biti oštrija i brža nego što je bila i trebali bismo se kloniti tog e, neodrečenog e, jezika kojeg e, često rabimo, poput strateško partnerstvo. Ne možemo biti strateški partner svima. Mi imamo interese. Interese Europske unije treba zapravo staviti na prvo mjesto kada govorimo o vanjskoj politici, trebamo se e, složiti i poduzeti nešto po pitanju toga da moramo više surađivati e, i to na mnogo većoj e, političkoj razini nego do sad. I na kraju što se tiče revizije na pola razdoblja, očekivao bi e, da nova komisija, novi parlament e, razmisle o novim načinima pridruživanja e, naših susjedskih zemalja Europskoj uniji. A da nije u pitanju puno članstvo u Europskoj uniji i vjerujem da moramo pronaći e, više tračni e, način izdiferenciranog e, pridruživanja. Ako to ne učinimo, onda nećemo graditi mosto među kontinentima, već ćemo postaviti nove podjele i e, jazove koji će e, trebati dugo vremena da se uklane. Ako ne znate, ako ne znate, Le Monde je rekao da je gospodin Valls izabran u Francuskoj i izabrana je nova vlada, ovo je najnovija vijest. Hvala lijepa. Htio bih e, povjereniku Fuleu zahvaliti se na e, izvrsnom radu i spremnosti da uvijek, uvijek dođe ovdje. Sam već 20 godina u raznim e, odborima. Kolega Petring je još duže odavde i prije E, vrijedilo pravilo e, zastupnice pitaju komisije ne e, odgovaraju to je bila omiljena igra riječi ali vi ste to taj začarni krug razbili kad vidimo što se sve dogodilo proteklih godina i kolega Duff je rekao i nabrajao što EU nije napravila ali e, mi moramo definirati što je EU u e, u Njemačkoj se nekim govorim e, da Njemačka treba iz, izaći iz EU. Ali kad nešto ne ide kad na lokalnim izborima se spominje izlazak iz e, neke države, primjerice u Bavarskoj se isto govorilo e, napustimo Njemačkom. Imamo sad 28 vlada i imamo e, parlament sa više od 750 zastupnika i povjerenika, komisiju sa mnogo povjerenika. Europska susjedska politika osmišljena je da s ciljem da zemlje koje ne mogu pristupiti EU da imaju alternativu i vaš način rada se poboljšao sada radimo usmjereni na cilj i kako bismo još e, radili sa jasnim ciljem moramo izdiferencirati što je potrebno kojoj zemlji. Jedan, neke procese ne mogu e, nastavljati e, ako kažem radi ovo ili ono moramo e, sada shvatiti i to dalje razvijati u budućnosti e, za novu, novu komisiju, novi parlament i za novu e, vladu u Francuskoj kako bi oni to svi shvatili mnogi problemi koje imamo u EU nastaju uslijed e, nevoljkosti e, određenih e, zemalja članica da kod kuće naprave svoj domaći rad i na bilo kojem ni bilo kojem području bilo da se radilo o izbjeglici politici prema izbjeglicama romima i slično mislim mnogo je učinjeno to nema sumnje i EU je u krizi odlučila da suže, uže surađuje i da ima bolje koordinaciju kako bi ljudi izvana vidjeli kako je kod nas ipak mirno e, nasuprot situaciji u mnogim e, nemirnim regijama svijeta i stoga bih se vama na tom radu zahvalio e, i predlažem e, jaču fleksibilnost e, i ne samo i ili već da uspostavite i veću diversificiranost prema drugim zemljama s kojima surađujete. Hvala najljepša. Gospođa Boskurt Hvala lijepa predsjedavajući. I ja bih e, počela zahvalom e, povjereniku Fuleu na divnoj suradnji. A sad da pređem na pitanje e, izazovi koje ste spomenuli da EU treba biti brža i fleksibilnija ja e, bih se osvrnula na nešto drugo. Ako recimo pomislimo na arapsko proljeće, čini se da je počelo jučer, a e, svi se sjećamo demokratizacije tih zemalja, primjerice Turska se isticala kao uzor. Mislili smo da će Turska biti uzor, ali danas se situacija posve izmijenila jer e, mnoge zemlje arapskog e, proljeća osuđuju na smrt svoje stanovnike kao Egipat. Turska e, ima problema sa demokratskim izborima, zabranjivanjem medija. Ja pitam nešto u vezi fleksibilnosti fleksibilnosti. Mnogo toga se događa, razvoj događaja je često vrlo brz. Koje instrumente imamo da bismo bili fleksibilni, što možemo učiniti kako bismo se suočili s ovim izazovima koji su zaista e, izraženi. Eto, to je moje pitanje. Hvala lijepa. Gospođa Gomeš. E, htjela bih se zahvaliti povjereniče što ste nam se uvijek rado obraćali, što ste se savjetovali s nama i e, to e, bilo je zadovoljstvo raditi s vama da su bar svi da bar svi rade i surađuju na takav način kao vi sa parlamentom ima stvari e, na koje ne možemo ni mi ni vi utjecati i ono što ste rekli nije krivnja EU e, gotovo bih i rekla da to odražava e, vlastiti nemir unutar EU a i ovo što se događa u susjedstvu Sirija je vjerojatno najdramatičniji primjer gdje ćemo um, zaista snositi velike uh, posljedice u budućnosti jer uh, tamo se rađa mnogo terorista uslijed svih tih uh, događaja. Mogla bih spomenuti Tursku, Libiju, Egipat E, Ukrajina i Rusija je situacija koja će nam, nadam se, pomoći e, da se fokusiramo na bitno i sva ta teorija koju smo iznijeli i, i, vi e, ste e, tako htjeli e, to razviti, e, to će sve biti dovedeno pitanje ako ne djelujemo onako ako bismo trebali u slučaju Ukrajine, i Rusije. I moje pitanje vama je, je vi ste rekli to je izvješće o napretku i vjerojatno vaš posljednji u ovom mandatu što mislite što su vam bile najveće prepreke u radu kao povjerenik e, morali ste e, se dogovarati sa visokim predstavnikom kada je taj visoki predstavnik došao zapravo na novu e, na novo radno mjesto u službu koja je tek tada oformljena ne pitam koje su greške, <laughs> jer e, to će se kasnije pitati. O tome možemo poslije, ali što su bile najveće e, teškoće i preproke? koje još vjerojatno i osjećate e, kada se bavite mnogim kompleksnim pitanjima u svom portfelju. Gospodine Plenković. Hvala lijepa. Kao prvo Srdačan pozdrav e, povjereniku Fuleu, hvala mu na radu i svemu što je učinio za Hrvatsku na putu u Europsku uniju i mislim da je to bio jedan od njegovih e, najvećih e, postignuća u petogodišnjem mandatu. Čuo sam tijekom vikenda šalu koja se priča sada po Moskvi, a ide e, otprilike ovako. Tko je Rusija? A, e, s kim je Rusija graniči? I odgovor je s kim god hoće. E, malo je to delikatno. znam da razumijete jezik, ali i pouka koju smo mogli izvući proteklih tjedana jeste da element naše istočne partnerske politike nije jasno dala e, perspektivu partnerstva u Europskoj uniji. I u tom kontekstu kad e, gledamo e, odnos NATO-a s tim zemljama, e, te možemo zaključiti da su te zemlje neka vrsta tampon zone, odnosno služe za, kao pogon za kolektivnu sigurnost Vidimo tu poricanje i negaciju e, bilateralnih sporazuma, suverenosti, neovisnosti, državnosti. Imali smo sad i slučaj aneksije i to je nešto što ne možemo mirnih ruku promatrati i govoriti što da učinimo. E, nakon e, samita u su e, idućih pet godina pred EU-om je izazov kako i do koje mjere koliko daleko definirati istočno partnerstvo. Mislim da je to najkritičnije jer ako ostanemo ovdje e, negdje e, između imat ćemo ograničen utjecaj na situaciju i drugi bitni čimbenici poput e, Rusije mogu djelovati na način kako njima odgovara i koji mi osuđujemo. U vezi s time i neki od nas e, su bili u Sarajevu prošli tjedan gdje smo imali međuparlamentarni sastanak. Ja se nadovezam na kolegu Buljanića i čuli smo izjave e, predsjednika e, Republike Srpske Dodika a koji je rekao kako e, baš i nije za to da ostane u Ujedinjenoj Bosni i Hercegovini. Zanima me vaše mišljenje i e, s obzirom da ste bili ondje i e, s obzirom da su je gospođa Ešton je bila ondje i inicijative su poduzimale i Hrvatska i druge e, države, ali kad sam govorila sa lokalnim političarima i političarima na europskoj razini, čini mi se da ima mnogo e, nejasnoća e, Mm, vlada želja za mm, ekonomskim oporavkom, drugi žele manje separatizma ili manje federalizma. E, mislim da e, bi malo jasnoće posebice jer e, ste vi informirani o ovoma delikatnom dosijeu, bilo bi korisno hvala gospođa Omen Rajoton. Ja bih se htjela zahvaliti Štefanu Fileu na radu, ne samo na poslu koju je odradio, već i na posvećenost i pažnju prema članovima parlamentu. Hvala mu na način eh, na koji smo mi mogli raditi svoj posao primjerice e, u slučaju Turske, to je bilo izvrsno. Nadam se da će e, da moj kolega sluša Andrew, rekao si da e, mnogi potezi vanjske politike nedostaju, da nije odrađen dobar posao. Ovdje smo imali i članove nizozemskog parlamenta i oni su imali drugčiji pristup od Europskog e, vijeća o Rusiji i Ukrajini. I, dakle, posve različit pristup je bio očit i čak e, kad postoje zajednički pristup i, i nizozemskom e, e, recimo šalju e, delegaciju u Rusiju koja ide iz ministarstva za trgovinu. Šta Evropska unija tu može učiniti? Jesu li to zemlje članice koje nas izdaju? To ja mislim da je problem. Kao drugo što se Turske tiče, mi E, smo vidjeli rezultate iz Turske. Vidjeli smo i da ako ih e, usporedimo sa lokalnim izborima prije pet godine, da sada stranka ima bolje rezultate. To je istina. To su bili slobodni parlamentarni izbori u Turskoj. Da, svi svugdje su bili promotrači, no na svim izbornim mjestima e, ne mogu ih kritizirati e, zbog izbora i zbog tog izbornog rezultata. Ja sam se nadala i oporbi, ali trenutno e, u, ne mogu ih osuditi i ne mogu osuditi one koji su ih odabrali, izabrali. To nije dobar stav u jednoj demokraciji povjerenika, a bismo trebali tražiti i trebali bismo se nadjeti da se ponašanje premijera koje je bilo oštro kritizirano, kritizirao ga je predsjednik, imali takav negativno ponašanje utjecaja na naše pregovore i kako to možemo učiniti. To je pravo pitanje. E, trebali bismo pitati kakve su posljedice kada u zemlji poput Turske mediji koji iznose oporbeno mišljenje e, bivaju zatvoreni, primjerice nema Twittera, nema više Facebooka. E, kakva je naša reakcija na to? I to bi trebala biti zajednička reakcija. Jer ako se ne radi o zajedničkoj reakciji, ako postoje zemlje na svoj način i odlaze onamo nasto i nastoje sklopiti e, prijateljske odnose, onda dobivamo suprotan rezultat. A upravo se to događa a u našoj vanjskoj politici. Još nije dovoljno stabilna. Hvala. Thank Privod iz Hrvatske